Bon, mes chers Dragi kolege. Dragi kolege. Molim vas, zauzmite svoja mjesta. Čast nam je poželiti dobrodošlicu ministrici poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Slovačke, gospođa Gabriela Matečna, koja sjedi pored mene. E, drago nam je da ona s nama, s njom ćemo e, održati razmjenu gledišta, ali imamo samo jedan sat, ona će nas morati napustiti. A za vas koji niste čuli, e, moram vas obavijestiti, nažalost dogodila se jedna velika nesreća u Italiji, sudar dvaju vlakova gdje u kojoj je e, poginulo najmanje 20 osoba. A sada možemo prijeći na razmjenu gledišta sa gospođom ministricom. Ono što ja predlažem da koordinatori postave svoja pitanja, zatim zastupnici. Dakle, prvo ćemo čuti sva pitanja, a onda će nam gospođa ministrica odgovoriti na sva pitanja odjednom. To je bila njezina želja. A ono što predlažem da svaki koordinator e, e, govori dvije minute, a svaki drugi zastupnik jednu minutu. Molim vas, držite se tog vremena. E, Gabriel, PPE, izvoliš, možeš početi. Gabriel ili Gabriela, ne znam jesi dao riječ gospođi ministrici ili meni. Ah le masculin et le féminin de Dakle, imamo muško Gabriela i e, žensku Gabrielu. Prvo dajem e, gospođi Gabrieli. Gabriela, imate riječ. Tak, dobri prajem. E, Hvala, dobar dan svima. Gospodine predsjedniče, poštovani članovi odbora, e, kao što vidite započeli smo sa odličnom razmjenom gledišta, imamo slična imena. Mislim da to nije slučajnost, to što imamo e, slično ime, a čak i prezime, Mato ima tečno. Dame i gospodo, stvarno mi je čast što sam danas ovdje s vama i što imam mogućnost predstaviti program predsjedništva Slovačke u području ribarstva. Vjerujem da je ovaj sastanak odlična prigoda da saslušamo jedni druge i da uzmemo u obzir naša stajališta. Ovaj odbor je ključno mjesto u zakonodavnom postupku u pogledu ribarstva. Mnoge nedavne reforme poduzete se u području ribarstva. One pokazuju to da su zakonodavstvi zakonodavci stvarno mogu postići daleko sežne zakonodavne ciljeve. Kao predsjedništvo mi želimo nastaviti na tom putu i dalje razvijati međuinstitucijski odnos koji već imamo. E, uvjerena sam u to da će to biti krucijalno za dalji razvoj ovog sektora prema višim razinama održivosti. U nedavnih mjeseci vidjeli smo dodatna poboljšanja u ovom području i zato trebamo iskoristiti ovaj trenutak. Također želim zahvaliti odboru na konstruktivnom e, postupanju e, koje je imalo tijekom nedavnih, donošenja dosijeja, to je dosije o dubokomorskom ribarstvu i o dugoročnom planu upravljanja za bakalar. Provedba ZRP-a, odnosno reforme ZRP-a, dosegla je važnu fazu. Parlament i vijeće sada se bave najvažnijim zakonodavnim prijedlozima ovog paketa. Međutim, očekuje nas važan posao kojim bismo mogli e, provesti u praksi te prijedloge. Glavni cilj je dostići održivost ribih stokova i dati potporu sektoru ribarstva u cijeloj Europskoj uniji. Međutim, dok pokušavamo to postići, moramo imati uravnoteženost e, u gospodarstvu i u zaštiti okoliša. Istovremeno moramo poštivati obveze koje proizlaze iz ZRP-a. Ako e, želimo poboljšati situaciju u ribarstvu. U ovom trenutku mogu reći vrlo ponosno da smo uspjeli do sada postići dobar razvoj situacije. Evo, na primjer, e, borba protiv NNN ribarstva izvan i unutar Europske unije na dobroj razini. Ovo je područje koje je vrlo važno za nas. Također mogu reći da trenutno je Europska unija prepoznata kao svjetski lider na tom području. U tom pogledu htjela bih se zahvaliti odboru i njegovim članovima zato što su dali veliki prioritet ovim temama. Kao predsjedništvo mi E, želimo nastaviti na tom putu i čvrsto sam uvjerena u to da efikasna implementacija je jedan od glavnih sastojaka da imamo uspjeh u tom području očuvanja. Također e, želimo e, ići na ruku ribarima. Također shvaćamo važnost pravilnog upravljanja ribarstvom kroz višegodišnje planove upravljanja. Višegodišnji plan za Baltičko more bio je prvi plan koji je usvojen e, u čitavom nizu e, planova nove generacije. Ovi višegodišnji planovi omogućili su nam stvaranje preciznog okvira unutar kojeg će se odluke temeljiti na znanstvenim podacima i na regionalnim specifičnim tehničkim rješenjima. Istovremeno vodimo ovaj sektor prema tome da se ostvare ciljevi ZRP-a. Potencijal regionalizacije već je istaknut u mnogim prigodama. E, savjetodavni odbori i regionalne skupine mijenjaju općenite odrodbe ZRP-a i stvaraju specifična rješenja koja bi trebala maksimizirati potencijal ZRP-a u pojedinim regijama, a time bi se trebalo i poboljšati podupiranje dionika. Ja vjerujem da mi svi možemo se suglasiti s time da je Europska unija ostvarila veliki napredak. Unatoč tomu imamo velike izazove pred nama. ZRP zahtijeva to da gdje god je to moguće do 2020. kao krajnji rok svi riblji stokovi budu iskorišteni na takvoj razini koja će nam omogućiti postići najveći održivi prinos. To bi omogućilo ribarima da postignu e, najveću moguću razinu ulova bez e, ugrožavanja stokova. Ipak imamo neke stokove koji se još uvijek ne love u skladu sa našim ciljevima. Neki elementi iz e, zakonodavnog okvira o ribarstvu još uvijek su previše kompleksni. Izgleda da se njima ne daju kvalitetna rješenja koja su potrebna kako bismo e, postigli trenutne i buduće ciljeve moderne politike ribarstva. Kao što sam već rekla, mi smo na prekretnici u ovom trenutku. Ti zakonodavni prijedlozi o kojima se sada raspravlja mogu nam dati potreban impuls e, koji će stvarno učiniti razliku. E, sada se bavimo uredbama, direktivama koje su specifične za ribarstvo i koje imaju znatan utjecaj na kvalitetu ribarstva na terenu. Slovačko predsjedništvo ima ambiciozne planove. Naš glavni cilj je to da postignemo efikasne rasprave u sklopu raznih važnih dosijeja pratimo razvoj situacije i želimo tjesno surađivati s vijećem i sa Europskim parlamentom kao i s komisijom. Prvi dosije na popisu je okvir za prikupljanje podataka, to je ključan dosje. Oni koji su ovdje prisutni vjerujem da neće imati nikakvo pitanje vezano uz to. E, razvijanje ovog okvira u skladu sa zahtjevima reforme ZRP-a je jako važno kako bismo imali uspješnu provedbu politike. Naš je cilj zaključiti ovaj intenzivan rad koji je započet u prethodnom predsjedništvu i također postići sporazum s Europskim parlamentom što prije. Pozdravljamo komunikaciju sa gospodinom Afronteom. Tu imamo još jedan važan dosije o kojem se sada raspravlja, a to je održivo upravljanje vanjskim ribolovnim flotama. Trenutno, trenutni okvir za upravljanje funkcionira, međutim pokazuje da su tu još neki nedostaci i nesukladnosti. Trenutno je važno riješiti to. Mi smo pomno pratili vašu raspravu o ovom dosjeu unutar ovoga odbora. Posebice rad izvjestiteljice Engstrom. Ne vidim gospođu Engstrom ovdje. Slažemo se s njezinim mišljenjem da trebamo pronaći izbalansirani tekst i trebamo imati i pravnu jasnoću ovoga teksta. Također trebamo smanjiti administrativno opterećenje. Opći pristup vijeća još uvijek je vrlo svjež, posebice e, nakon sastanka vijeća prošloga mjeseca i mi se zalažemo za konstruktivni dijalog s Europskim parlamentom. Zamolila sam kolege da započnu raspravu s vama. Još jedan dosje koji je prioritet za nas, to, su, to je uredba o tehničkim propisima. Spomenula sam važnost regionalizacije i ciljeve ZRP-a kako bismo postigli maksimalni održivi prinos. U tom pogledu ovo je krucijalni dosje za nas eh, koji će regijama omogućiti da ostvare ZRP na najbolji mogući način. Ova uredba bi trebala riješiti potrebu za linearnim sustavima i također stimulirati ovaj sektor kako bismo dali doprinos e, održivom upravljanju resursima. Kao predsjedništvo mi ćemo raditi zajedno s vijećem, a zajednički cilj bit će da naša stajališta budu sličnija i da postignemo suradnju između Vijećerovskog parlamenta. To znači da ćemo surađivati s gospodinom Matom i njegovim timom. Još jedan važan dosje koji će imati veliki prioritet bit će plan za Sjeverno more. Ovaj višegodišnji plan ćemo podasiti komisiji ovoga ljeta. Iz naše perspektive moramo započeti raditi na ovom dosijeu što prije čim prijedlog bude dostupan. E, mi očekujemo detaljnu raspravu o tome. E, prije sam rekla u svom govoru da imamo veliki broj stokova koji se još uvijek ne love u skladu sa e, ciljevima e, maksimalnog održivog prinosa. Imamo i višegodišnje planove, na primjer plan za Sjeverno more koji je jako važan. E, zahvaljujući znanstvenim spoznajama E, mi još uvijek razvijamo naš pristup, a plan će biti glavni e, doprinos postizanju maksimalnog održivog prinosa u tom moru. E, u našem, našoj agendi ćemo se koncentrirati na pripremu vanjskih sastanaka, uključujući pripremu pregovora sa našim susjedima mi ćemo se povoditi za ZRP-om i za načelom održivosti. Tijekom druge polovice predsjedništva e, bit ćemo prilično zauzeti sa e, DIC-om i raspravom o kvotama, odnosno pregovaranjem. Post pokušat ćemo postići izbalansiranost, a rezultat bi trebao biti da će se stokovi loviti e, u skladu sa maksimalnim održivim prinosom. Vrlo su teški ciljevi pred nama, imamo čitav popis važnih dosijeja koji će direktno utjecati na održivost naših oceana. Mi ćemo se zalagati maksimalno kako bismo postigli ove ciljeve i to da kroz zdrave stokove europski sektor ribarstva postigne nova radna mjesta i veći prinos za ribare. E, imamo i druge teme e, koje se, su vezane uz more i one možda nisu u direktnom interesu Slovačke, ali možda ne sada ali sljedećih šest mjeseci ćemo dokazati da ćemo se zalagati u tom području i možda ćemo u budućnosti jednoga dana imati nekakva ribolovna prava. Nitko ne zna hoćemo li ikad postići taj cilj zato što smo mi država bez izlaza na more. Ipak naša je namjera e, ojačati našu poziciju kao država bez izlaza na more i e, mi smo uvjereni u to da imamo potencijal da djelujemo kao e, um, entitet koji djeluje na pošten način i posreduje na pošten način. E, imat ćemo ambiciozne ciljeve na tom putu prema pozitivnom utjecanju na ovu agendu. Naša je namjera da tjesno surađujemo s Europskim parlamentom i iskreno se nadam konstruktivnoj suradnji kako bismo postigli visoke razine održivosti. Hvala na pažnji. Merci, madame Hvala, gospođo ministrice. Pokazali ste nam da dobro vladate e, ovom temom, što nije uvijek slučaj. A Želim vas isto podsjetiti e, da se mi bavimo i e, unutarnjim vodama i akvakulturom. Znam da u Slovačkoj e, ima nešto akvakulture i da ih u tom smislu ribarstvo direktno interesira. Nakon Gabriele riječ ću dati Gabrielu, znači gospodinu Matovu, koordinatoru za pučane nakon toga Ulrike Rodust. Molim vas držite se određenog vremena jer e, vremena nemamo mnogo, zato dvije minute za koordinatore. Hvala predsjedniče. Hvala gospođo ministrice. Kao prvo e, Želim vam sve najbolje vezano uz vaš posao u ovom e, semestru. Ja se slažem s ovim programom, nemamo nikakvih poteškoća i drago mi je što sam čuo da će vaš prioritet biti stvoriti jednu vrstu impulsa i da budete e, posrednik i to pošten posrednik. Što se tiče naših svakodnevnih borbi s komisijom, a s kojim imamo jako dobre odnose, vjerujem da možemo reći da je došlo do poboljšanja odnosa. Što se tiče međunarodnih odnosa, mnogo toga se promijenilo. Imamo plan za Baltik, postigli smo jako dobar sporazum, mada je bilo teško. Dakle, jasno je, dokazano je da se možemo dogovoriti i zajedno djelovati kao su zakonodavci. To je jedan od važnijih elemenata za budućnost. Mislim da ćemo u tom uspjeti. Izvješće o e, Tuni i kad to je bio sporazum e, koji je za nas bio jako važan sa komisijom i važno je da države članice uzmu u obzir malo ribarstvo koje treba poštivati sve standarde. Važno je e, na pravedniji način raspodijeliti kvote onako kako smo mi tražili. Vidjet ćemo sada kako će to države članice provesti u praksi, ali i vijeće. E, ja bih htio da se vijeće pri sljedećim sastancima ikata bude u stanju obraniti opće povećanje kvota. Zato što su stokovi sada obnovljeni, to pokazuju znanstveni, znanstvena istraživanja. A sporazumi o ribarstvu su ključni za sve članice i za parlament ovaj, ovdje bi, smo trebali imati e, bolju financijsku omotnicu, inače neće biti u stanju e, provesti ove sporazume. Bez novca to nije moguće. Što se tiče tehničkih mjera, e, ne mogu to ne spomenuti jer ćemo o tome puno razgovarati. Vi ćete kao predsjedništvo dati glavni impuls u tom pogledu. Ovdje su izazovi jako važni. Pojednostavljenje i detaljnija područja u nekim slučajevima su ključni. I postoji još jedna važna točka, a to je balans između regionalizacije i e, zajedničke baze za garantiranje napretka. Hvala. Hvala, Ulrike, dvije minute. Hvala. Ja također želim pozdraviti ministricu Jako mi je drago što mogu surađivati sa ženom, jer od kad sam ovdje uvijek sam imala posla sa ministrima muškarcima, dakle dobrodošla u moje ime, u ime moga kluba. Imat ćemo mnogo posla pred nama, imat ćemo mnogo tema za raspravu. Mi smo su zakonodavci i vijeće ponekad to zaboravlja. Nadam se da vi to nećete učiniti. Imaćemo mnoge teme koje su i nama važne, a vi ste ih spomenuli. Što se tiče upravljanja stokovima u Sjevernom moru, e, stvar će biti jednostavnija odnosu na Baltik, zato što smo već učinili čitav pripremni rad. E, bez obzira ćemo uspjeti postići dobar rezultat. Vi ste rekli da vaša država e, nema izlaz na more. Podsjećam vas da 60% ribe koja se potroši je uvezena iz zemalja koje nemaju izlaz na more. Dakle, važno je da vaša zemlja bude uključena. Zamislimo e, situaciju, na primjer, pastrva u akvakulturi e, koje se e, uzgajaju u vašoj zemlji. A imamo i druge životinske vrste kormorane, na primjer, koji su uključeni u Naturu 2020. Ovdje me brinu još neka pitanja, htjela sam eh, vam skenuti pažnju to. Na primjer, sporazum o rubarstvu s Tajlandom, o kojem smo jutro se razgovarali. Pažljivo ćemo slijediti i pratiti mogućnost pronalaženja dobrog rezultata za sve strane. Ne možemo prihvatiti kršenje eh, prava E, ljudskih prava i maloljetnički rad i kršenje radnih uvjeta. Tu postoji još jedan problem, to je Brexit. Idućih mjeseci morat ćemo se time pozabaviti u sklopu ribarstva kako bismo shvatili kojim putem ići. Mislim da će to biti jedan od ključnih problema. Peter Van za EKR. Hvala. Pozdravljam gospođu ministricu. Vi nemate morsko ribarstvo, ipak e, bio sam prije nekoliko godina na najduljoj rijeci u vašoj zemlji i tamo se love ribe u Slovačkoj. Moram reći da je ribarstvo tamo, ribolov na vrlo visokoj razini. Gospođo ministrice, vi ste govorili o E, provedbi ZRP-a. Što se toga tiče, politika ribarstva je regulirana, ona se provodi, ali imamo i obavezu iskrcaja protiv koje se već pokazuje dosta otpora. Mnogi imaju otpor prema tomu i E, riba koja se ne može konzumirati svejedno se mora iskrcati i onda se treba uništiti. E, to stvarno ide protiv zdravog razuma, to je razvoj događaja koji sada vidimo. Istovremeno se moramo pozabaviti Brexitom. E, tu vjerujem da znate da postoje zabrinutosti vezane uz ribarstvo. I vezano uz plan za Sjeverno more, dakle ZRP, provedba i ova kontroverzna odredba o iskrcaju, Brexit, plan za Sjeverno more, sve su to važna pitanja. Sve se to događa u isto vrijeme. Dakle, moje pitanje je kako vi očekujete da ćete tim pitanjima baratati? A da sada se vratimo trenutak na obavezu iskrcaja ali nisam siguran jeste li to uključili u plan za Sjeverno more. Merci, Peter. Hvala, Peter. Antonio um, Pinto za Alde. Imate li pitanje za ministricu? Hvala, predsjedniče. Kao prvo, čestitam i želim sve najbolje Slovačkoj ministrici. Nadam se da će ona e, u pozitivnom duhu krenuti e, prema rješavanju velikih izazova koji čekaju, posebice što se tiče pokretanja pregovora sa Ujedinom kraljevinom o Brexitu. Vi ćete imati veliku odgovornost, to je da zajamčite e, poštivanje prava europskih građana i ribara a moje pitanje se sada tiče drugoga područja. Prvo pitanje je održivost ribarstva je koncept eh, koji se temelji na paradigmi količine. Dakle, ne smijemo previše loviti ribu kako bismo zajamčili kontinuitet stokova. Pitam se, e, trebali bismo li možda unijeti novu paradigmu, a to je kvaliteta e, ulovljene ribe, jer samo ako riba bude kvalitetna moći ćemo zaštititi mora. Moramo zato razviti politike zaštite okoliša, točnije mora, i moramo poduzeti mjere kojima ćemo od ribara e, stvoriti naše e, saveznike. Nakon toga imamo dramu nezakonitog ribarstva i neprijavljenog ribarstva. Ja i dalje smatram da je to e, stvarna pljenidba resursa mora a ti resursi pripadaju čovječanstvu. Europska unija treba imati efikasnije mjere i treba ih primjenjivati protiv onih država koje zatvaraju oči pred ovakvim aktivnostima. Moramo biti stroži e, u pogledu sankcija e, koje se nameću onima koji krše pravila. Trebali bismo imati i podatke o tome koji se brodovi pljene. Predsjedniče, imam još jedno pitanje. Ako dozvoljavate, vidim da ste nervozni jer e, previše govorim. Evo još samo jedno pitanje. Europska unija je poduzela neke mjere kako bi se izbjegao ulov nekih vrsta koje su ugrožene. Moje pitanje je sljedeće. Što nam donosi to što imamo stokove koji su ugroženi i u opasnosti? E, dakle, tu je problem u velikim tvrtkama, jer ako imamo zabrane, onda one pogađaju i velike i male subjekte. Pitam se, postoji li možda mogućnost da imamo različiti tretman. S jedne strane imati veliku tvrtku, s druge strane malog ribara, čije preživljavanje često ovisi o ulovo pojedinih vrsta, kao na primjer na Madeiri. Tamo imamo i dubokomorsku vrstu e, morskog mislim da trebamo imati različite kriterije. Hvala. Hvala Antonija, nisam e, nervozan, nego pokušavam e, svima dati dužno poštovanje, posebice slovačkoj ministrici, da bi svi mogli govoriti. Ferrera za GUE. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospođo Mes ministrice, još jednom dobar dan, danas se vidimo drugi put. Imam dva pitanja kojima se želim pozabaviti. E, govorili ste o pregovorima, o porezima i kvotama. Želim bih vam reći da distribucija, odnosno lokacije državama članica, to znači potpunu nejednakost, recimo za Galiciju u Španjolskoj koja je najveće ribarsko područje u EU. uniji. Osim toga, nisam siguran da imamo jamstva za alokacije koje će dobiti države članice. Da imamo jamstva udovoljavanja kriterijima prema e, članku 17 od zajedničke ribarstvene politike hoće li naše predsjedništvo o tome razgovarati i ja to kažem zato što u ovom peš odboru svi znaju da u Galiciji ono što se tamo događa je puno otpora prema tom pitanju. Drugo, ono što me brine su posljedice koje se već osjećaju u obliku gubitka radnih mjesta u ovome sektoru. I konačni moj komentar, odnosno e, zabrinutost e, veže se na učinak koji e, razvoj plavog gospodarstva može imati na ribarstvene resurse i na okoliš. Govorimo o, rudarstvu, industrijskom sektoru i velikim poljoprivrednim projektima. Što kažete na to? Da, dvije minute ste govorili, da. Ostali koordinatori nisu prisutni. Marko, izvoliš ako želiš, imaš riječ. Marko Afronte. Hvala predsjedniče, hvala gospođo ministrice na ovoj prezentaciji što ste danas s nama. Vi ste u vašom uvodu rekli koji će biti temelj vašeg djelovanja na području ribarstva. Vi ste rekli neke stvari koje mi ovdje često ponavljamo, a to je i naš temelj za naš rad. To tu imamo održivost e, socioekonomsku i okolišnu, potpunu provedbu ZRP-a i e, regionalizacija činjenicu ste spomenuli da se stokovi trebaju loviti u sklopu MSY, najvećeg doživog prinosa. E, mi smo na samom početku predsjedništva e, uvijek suglasni, a onda kad počnu rasprave, kad uđemo u detalje, onda počinu problemi. E, mi smo svi iznenađeni time što je napokon plan za Baltik zaključen Međutim, trebalo je jako puno vremena za to i razlog e, tomu je bio što smo imali e, različita gledišta vijeća i parlamenta oko e, nekih pojmova kao što je na primjer najveći održivi prinos. Dakle, nije uvijek lako spojiti različita stajališta. Tehničke mjere će biti jedno od najvažnijih pitanja koje ćemo imati idućih mjeseci, kao što je rekao Gabriel Mato. To pitanje nećemo zaključiti tijekom vašeg predsjedništva, ali ćemo barem stvoriti temelj. Što se tiče regionalizacije izacije mislim da imamo i također različita e, gledišta. Zahvaljujem vam ipak zato što ste rekli da vam je važan dosje o prikupljenju podataka. Kao što znate mi smo pokušali taj dosje zaključiti što prije. Nažalost, posljednja dva trijaloga nismo uspjeli održati zbog Brexita. Imamo u planu 5. rujna sljedeći trijalog E, dakle, nadam se da ćemo taj dijalog kvalitetno zaključiti i brzo i nadam se da ćemo imati kvalitetnu suradnju u tom dosjeu. Hvala. Euh, Hvala Marko što si poštivao zadano vrijeme kao i ostali kolege. A sada dajem e, riječ e, sljedećem kolegi na jednu minutu. Hvala obvezu koje imamo prema ribarstvu E, koje je preuzela Slovačka temelje se očito na vašem iskustvu sa ribarenjem u jezerima i akvakulturi. Sportsko, e, sportski ribolov je također vrlo važan. Ako e, nastavimo prikupljati podatke, mislim da moramo E, obaviti istraživanja i moramo primijetiti da je dobro da imate neutralnu poziciju u trijalogu. To je vrlo važno. Vrlo je važno da imamo nekoga tko ima objektivni pogled na gospodarske i ekološke faktore. To je dobra ravnoteža. Ricardo Serao Santos, jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega mi dozvolite da čestitam novoj ministrici i e, za želim uspjeh. Isto tako hvala vam e, što ste e, iskazali svoju predanost da se uhvatite u koštac sa svim ovim izazovima. Htio bih vam sada skrenuti pažnju na dva dosije za koje sam ja izvjestitelj za socijaldemokrate. Radi se o uredbi za prikupljanje podataka. Htio bih da taj vrlo važan dokument se obradi u ubrzanoj proceduri. Drugo, Radi se o održivom, održivom upravljanju e, stokova Europske unije. Isto tako bismo se time trebali hitno pozabaviti. A zatim što se tiče e, Brexita i e, europskih institucija, htio bih čuti koje je vaše mišljenje poteškoća s kojima ćemo se susresti na Sjevernom moru. Ako dođe do Brexita, situacija više neće biti ista pogotovo ako uzmemo u obzir da 90% Sjevernog mora je u nadležnosti nacionalnih vlada. E, Izabel Toma, hvala. Gospođo ministrice, želim vam poželiti dobrodošlicu. Nadam se da će naša suradnja biti uspješna. Imam tri pitanja. Prvo, tiče se regionalizacije. U ZRP-u smo doista naglasili e, regionalizaciju kako bi se mjere e, provodile, odnosno donosile, odluke donosile na pravoj razini, na dobroj razini, a e, regionalizacija za vijeće i ponekad za komisiju ponekad donosi rizike renacionalizacije ribarstva što bi za njih bilo katastrofalno. Zatim e, što se tiče kvota zanima me koji je vaš plan za rekreacijski ribolov za kvote, e, primjerice za vrste za koje danas ne postoje kvote kao što je na primjer brancin. Treće pitanje odnosi se na Brexit e, i dragi kolega, pitanju nije samo Sjeverno more, nego i e, La Manche e, i još druge zone koje će biti pogođene uslijed Brexita. Zanima me koji je vaš plan kada ćete početi postavljati hipoteze i neke, neka moguća rješenja koje ćemo moći e, razmatrati u ovom odboru. Hvala gospođa Nikolaj. Hvala. E, gospođo ministrice, vaš mandat će biti vrlo težak e, zbog ovog vatrenog krštenja Brexitom. Imam nekoliko pitanja mislim da bismo trebali e, imati zajedničku politiku za pomirenje ribarstva i ekologije što se tiče ribolova u rijekama. A drugo pitanje tiče se Crnog mora. Što vi mi mislite o e, ribarstvenoj politici u toj e, regiji? Hvala. I sada Pako na jednu minutu kao zadnji govornik. Hvala vam na vašoj prezentaciji koja je bila sveobuhvatna i razumljiva. Što je sa sporazumima sa trećim zemljama? One su vrlo važne. Mm, možete li razgovarati o tome i za zatvorenih vrata sa komisijom za vrijeme vašeg predsjedavanja moram da radite zajedno s komisijom kako bi se ti sporazumi potpisali jer su oni vrlo važni i bitni za europske flote naročito za španjolsku flotu kao što znate mi nismo odgovorni za kvote ovdje u parlamentu no zemlja kao što je moja koja ima veliku flotu ribarsku kvotu, mislili su kvote važne e, za vrijeme da, e, nizozemskog predsjedavanja. Treba nam e, e, privremena distribucija kvota, to se do sad nije koristilo, postoje kvote, one jesu distribuirane, ali se ne koriste moramo iznaći neku formalu kao što to činimo sa trećim zemljama kako bismo atribirali tre neiskorištene kvote u Europskoj uniji i da se daju zemlje kojima ih, koje ih trebaju. Hvala Pako, evo mislim da smo uspjeli ostati u okvirima zadanog vremena, sada imamo još desetak, petnaestak minuta za čuti odgovore na sva pitanja koja ste postavili. Sva su pitanja bila relevantna i dobro održavaju stajalište odbora za ribarstvo. Gospođo ministrice, izvolite imate riječ da pokušate odgovoriti na ova pitanja. Najljepša hvala na svim pitanjima koje ste postavili također i za sve inicijative, za sve što ste naglasili u pogledu buduće suradnje i onoga o čemu se može eh, razgovarati na razini vijeća. Bilo je nekoliko pitanja o Brexitu i njegovim implikacijama. Ja mislim da je još uvijek prerano e, da razgovaramo o implikacijama Brexita u ovoj trenutku. Možda je prerano govori o tome kako će to imati utjecaj na ZRP, ali u našem je interesu da zajemčimo održivost bez obzira na Brexit i jednom kada se iskoristi članak 50, kada ga e, potegnu, kada postoji e, e, službeni zahtjev, onda ćemo o tome razgovarati. od tad ćemo to odgoditi. Drugo važno pitanje koje je posta, gospodin Mate, gospodin Fronte, vi ste govorili o tehničkim mjerama i e, uredbama. Mi mislimo da je to vrlo važan, najvažniji dosije na našem stolu u ovom trenutku. I u vezi s tim mogu reći samo to da trenutno provodimo preispitivanje ovoga prijedloga. Naš je osnovni cilj da na razini vijeća do jeseni zauzmemo zajednički stav. To će ovisiti o samoj raspravi i već smo izmijenili početna razmišljanja 11. E, travnja i već smo vidjeli kakvi su preliminarni stavovi država članica. Svi žele daljnje pojednostavnje i regionalizaciju. Što se tiče drugih elemenata ove rasprave mogu vam samo reći to da e, izaslanstva su počela komentirati predlog dokumenta i nadam se da ćemo imati jasniju, jasni stav nakon ljetne stanke. A također Vaše ideje, vaši stavovi, vaša gledišta su vrlo važna, osjetljiva i mm, bitna. Trenutno imamo vrlo dinamičnu i živu raspravu u vijeću. Također sam zamolila E, kolege da prate ova rasprava je vrlo blisko i e, u Bratislavi u rujnu ćemo nadalje razgovarati o tome. E, želim naglasiti još jednom da smo pripremni zadržati trenutni prijedlog uredbe kao jedan od naših prioriteta za naše predsjedavanje u ovome semestru što su pravila jasnija i jednostavna, to su bolje i to će biti lakše postići naše ciljeve ZRP-a. A što se drugih e, pitanja tiče, na primjer iz hobija, održivost, malo ribarstvo i socijalne i gospodarstvene implikacije i tako dalje. Bilo je puno pitanja koje su vezani u sve ovo. Ja vam zahvaljujem na komentarima prije svega a također cijenim i tu činjenicu da se e, ovoj temi posvećuje puno pažnje u ovome odboru, da je ova tema e, važna. Obalne zajednice koje ovise o stokovima riba i koje e, su također povezane sa visokom razinom održivosti. Tem obalnim naseljima i zajednicama treba visoka razina zaštite ključna uredba za ZRP prepozna njihovu važnost e, jer te zajednice ovise o malom ribarstvu. Kako bismo im pružili podršku možemo također e, staviti na, snagu fondove za ribarstvo. Također mogu reći da smo postigli konsenzus između parlamenta i vijeća konsensus koji je prihvatljiv, a povezali smo osnovne uredbe ZRP, naročito članak 17 koji se tiče ovakvih malih e, obalnih zajednica. Još jedno zanimljivo pitanje, gospodin Matan je postavio to pitanje, ja ću rado reagirati na njega. Radi se o činjenici da predsjedništvo prepoznaje visoku e, e, e, razinu ovih vrlo gospodarstveno važnih ribljih stokova. Ja vam mogu reći da predsjedništvo će se pobrinuti da stav Europske unije bude pripremljen u skladu sa principima ZRP-a i najnovim preporukama e, znanstvene zajednice. Posvetit ćemo posebnu pozornost na e, najvjerojatnije i plavo repojtuni u, u sredozemlju kao i ribi sabljarki. Što se tiče ovih ribljih stokova, znamo da će komisija aktivno pripremati službeni stav Europske unije. Države članice također e, e, čekaju znanstvene preporuke na temelju koji ćemo pripremiti našu općenitu, e, općenito stajalište Europske unije. Moje kolege su spomenule višegodišnji plan. To je vrlo važno pitanje za budućnost ribarstva. Što se tiče višegodišnjeg plana, prvo želim zahvaliti e, parlamentu na konstruktivnom e, pristupu. Svi su parlamentarci bili, bili konstruktivni, izvjestitelji, ba, gospodin Balasan. Oni su jako puno toga napravili e, da se uspije u e, ovim naporima oko Baltičkog mora. Nizozemsko predsjedništvo je vrlo efikasno radilo, pripremilo amandmane i prilagodbe za planove bakalar, a uzimajući obzir e, princip održivosti i općenite principe ZRP. -a. Što se tiče Sjevernog e, mora i višegodišnjeg plana za Sjeverno more, obzirom na visoki stupanj uspjeha koji smo postigli na Baltičkom moru, sada čekamo specifične prijedloge za specifične stokove riba u Sjevernom moru. To će biti ključno kako bi se postigao uspjeh i kako bi se e, podržalo regionalizirano donošenje odluka. Prethodni plan je imao vrlo pozitivan učinak i taj pozitivan učinak se vidi u poboljšanim uvjetima stokova bakalara u e, Sjevernom moru. Mi vjerujemo da ovaj općeniti pristup je možda bio prestrog i prekompliciran u prošlosti realistično upravljanje e, kombiniranim ribarstvom će biti najvažniji moment i najvažnije pitanje za sljedeći višegodišnji plan. Mogu samo reći da na jednom od tehničkih sastanaka ćemo pokušati e, preispitati ovaj problem, da ćemo to činiti na svim našim tehničkim sastancima i da će objavljivanje ovog višegodišnjeg plana za Baltičko more, a želim naglasiti da će to biti objavljeno 15. srbnja u službenom glasniku. To, je, to će biti um, od ključne važnosti. E, još jedno važno pitanje ili tema ili dosije koji je jedan od naših prioriteta je prikupljanje podataka i informacija. Nekoliko parlamentaraca su spomenuli to pitanje, gospodin Santos, gospodin Kuna. Ja vjerujem da predsjedništvo s se može jedino složiti da moramo postići visoki stupanj e, simplifikacije tako što ćemo prikupljati samo potrebne informacije i da smanjimo administrativno e, trošak. Slovačko predsjedništvo će se e, povezati sa radom prethodnih predsjedništava, a naš općeniti cilj će biti da postignemo dogovor sa Europskim parlamentom. Ja sam već rekla da smo potpuno pripravni raditi e, i surađivati s vama, sa odborom i sa komisijom kako bismo bili sigurni da ovaj dosje bude zaključen e, na zadovoljstvo svih pojedinih strana. Ja bih želja također e, e, spomenuti jedan rok koji je važan za vrijeme našeg predsjedavanja. Mi smo pripravni biti domaćinom trijaloga u rujnu 2016. Moj kolega je spomenuo činjenicu da je da vidi Slovačku i, i odnosno vidio je kako e, kakvu akvakulturu imamo Slovačkoj ribare, ali imamo samo 3500 tona riba koje se izlovi svake godine. To je ništa i ne predstavlja nikakvu prijetnju nikome, no akvakultura je jedan od jedan od najvažnijih prioriteta. U, za naše predsjedavanje imamo vodu kao jednu od naših ključnih tema za naše predsjedavanje, a to će imati puno implikacija na e, ribarstvenu politiku. Akvakultura igra važnu ulogu i i veliki je potencijal za samoodrživost a poštujući e, princip e, održivog razvoja. Nedavno smo imali konferenciju u e, Briselu na koje sam ja sudjelovala i naglasila sam važnost ovoga e, sektora za gospodarstvo i održivost. Države članice sada imaju svoje prioritete u akvakulturi koje promoviraju kroz europske fondove za e, ribarstvo. Za Slovačku jedina mogućnost za povlačenje fondova je naša kopnena akvakultura kultura, mi koristimo pojedine e, financijske e, mogućnosti e, što je više moguće. Što se tiče akvakulture, spomenuli smo kormorane i kvote za kormorane. Ja mislim da je to vrlo komplicirani dosje. Različite zemlje različite stavove i zakonodavstve okvire Komisija bi se trebalo usredotočiti na ovome Odisijeu u narednim mjesecima i godinama u Slovačkoj. Imamo e, zakonodavstvo koje je posvećeno maksimalnim brojevima kormorana u Slovačkoj gdje oni trebaju biti locirani. To je nešto što treba možda uzeti u obzir. Možda bi se i druge zemlje trebale pozabaviti E, time kako um, prilagoditi novo zakonodavstvo u ovom području. Izabel Thomas i neki drugi parlamentarci, drugi kolege su spomenuli e, pitanje regionalizacije. Moram reći da to je to prioritet i našeg predsjedništva, ali regionalizacija je jedan od stubova e, ZRP-a i naše ambicije stoga i kao parlamenta i kao vijeća da uključimo pojedine dionike u proces odlučivanja jer lokalni dionici najbolje znaju kakvi su uvjeti na terenu. Moramo te mjere prilagoditi e, potrebama svake regije. Vijeće razmatra novi pristup kao svoje najvažnije postignuće. Nastavit ćemo e, braniti ovo načelo u procesu implementacije ZRP-a. Možda možemo dodati da regionalizacija je također dijelom tehničke uredbe o kojoj smo već govorili. E, također i aneksi e, su zapravo mjesta gdje će se implementirati načela regionalizacije. Ja se unaprijed veselim e, tome što ćemo e, razgovarajući o ovom dosjeu e, implementirati najvažnije ciljeve ZRP-a, a regionalizacija je njegov najvažniji stup ili jedan od najvažnijih njegovih stubova. Netko je također spomenuo Crno more i mogućnost izlova ribe u Crnom moru i mislim da će vijeće u e, e, prosincu će e, govoriti o maksimalnom dovoljnom izvoru a, u listopadu vijeće će također biti <clears throat> vrlo e, zanimljivo jer ćemo se baviti Baltikom, a u e, studenom ćemo se baviti dubokomorskom ribom. Nadamo se da ćemo postići u svemu tome, u svim tim raspravama dobre e, zaključke. Što se tiče partnerskih sporazuma, bilo je i tu nekoliko pitanja. Partnerski sporazumi te, te dugoročna održivost ribarstva su također vrlo važni stubovi eh, ZRP-a. Ovi sporazumi sa našim zemljama, partnerima imaju vrlo pozitivan učinak na upravljanje stokovima, znanstvenim istraživanjima, borbi protiv nezakonitog i nereguliranog i neprijavljenog ribarstva, daljnjim kontrolama te također donose e, koristi e, i gospodarske i socijalne u obliku radnih mjesta za ribare te e, E, sektorsku podršku, infrastrukturu i gospodarskim aktivnostima. Takvim e, sporazumima Unija e, nastoji pružiti transparentan primjer održivog upravljanja stokovima. Predsjedništvo naravno potpuno podržava takve sporazume. Ne znam jesam li uspjela odgovoriti na sva pitanja vaša. Ako nisam odgovorila na sva pitanja, bilježila sam ih, ali vjerujem da sam pokušala na sve odgovoriti sva ta pitanja koja su spomenuta tokom rasprave, no pre, putem mojih kolega koji ovdje sjede, koji su u panelu, ako sam nešto ispustila ili zaboravila odgovoriti na neko od pitanja, molim vas, e, obratite se mojim kolegama, oni će vas, rad, vam rado odgovoriti na pitanja Unaprijed se veselim suradnji s vama, kao što sam rekla na početku svog obraćanja, unaprijed se veselim suradnji, imamo vrlo važne dosije na kojima moramo raditi, učinit ćemo sve što je u našoj moći da e, zaključimo što je više dosije moguće. Puno vam hvala na pozornosti. Hvala, gospođo ministrice, na ovim odgovorima. Pokušali ste odgovoriti na većinu pitanja. Naravno, bilo nam je moguće na sve odgovoriti, ali mislim da ste odgovorili na većinu i ne sumnjam uh, u uh, izvrsnu suradnju e, između parlamenta i predsjedništva uz pomoć komisije, naravno. Još jednom vam želim zahvaliti što ste došli na ovaj sastanak i što ste odgovorili na e, pitanja e, zastupnika. Želim vam uh, uspješno predsjedanje. Hvala vam. Poštovani kolege, molim vas da nastavimo. Molim vas vratite se na svoja mjesta da nastavimo s radom. Hvala. Pred nama je jedan važan dosje, Važan tekst. Maurito. Maurito. Dobro. Znači, rekao sam, pred nama je vrlo važan tekst. Radi se o tehničkim mjerama, jer se tu zapravo radi o provedbi e, zajedničke ribarstvene politike. E, taj je, je to izvještaj je izvještaj Pučana, e, naš kolega Mato se bavi ovim tekstom. 19. travnja je komisija predstavila svoj prijedlog, a danas ćemo održati razmjenu gledišta o ciljevima ovog prijedloga, odnosno o člancima 3., 4. i 34. Izvjestitelj eh, Gabriel Mato je izvjestiteljima u Sjeni poslao dokument za razmišljanje 22. Eh, lipnja kako bi nam olakšao raspravu i rad na ovom dosijeu. Sada ću bez odugovlačenja izvjestitelju dati riječ, nakon toga se zastupnici mogu eh, javiti za riječ. Hvala predsjedatelju. Da, dobro ste objasnili o čemu se ovdje radi. Kad čitam ovaj izvještaj, moram reći da je moj cilj da postignemo jedan e, lijepo zaokruženi, uravnotežen tekst. A kako ja to vidim, četiri su glavna poglavlja. Prvo su e, svrha i ciljevi, e, znači članak treći i četvrti. Zatim drugi dio odnosi se na pojednostavljivanje, na regionalizaciju e, i tehničke aspekte, a četvrti se odnosi na institucionalne aspekte. To vam sada odmah na početku kažem, zato što će se, se ove teme preljevaju i, i e, međusobno su naravno povezane, ali to je pristup koji sam ja zauzeo e, i koji je odražen u e, svojoj dokumentaciji. Jasno je da ćemo se baviti svim relevantnim dokumentima povezanim s ovim tekstom kako oni se budu izrađivali. Ja sam e, izvjestiteljima u Sijeni i koordinatorima objasnio svoju radnu metodu. Znači, htjeli bismo na temelju svojevrsnog brainstorminga e, dobiti za okruženo izvješće, uravnoteženo izvješće, e, znači raspraviti sve zajedno i svaki izvjestitelj u Sijeni je pozvan da svoje komentare pošalje meni a to će nam pomoći da e, razradimo detalje radnog dokumenta. Jučer sam e, bio dosta razočaran, zato što niti jedan izvjetitelj u sjeni, odnosno nitko nije dao znakove života u odnosu na ovu temu. I postavio sam si pitanje, jesam ja možda krivo zamislio e, metodu rada, jer ja sam mislio da mi svi zajedno možemo na tome raditi, ali ako niti jedan izvjestitelj u sjeni, niti e, bilo koji drugi zastupnik koji je primio ovaj dokument nema ništa za reći, možda možemo raditi na neki drugi način, možda predstaviti dokument e, pred odborom, evo sada ga predstaviti, omogućiti 4-5 dana za amandmane i to je to. Ali nisam sigurna da bi to bio najbolji pristup. Uvijek naravno e, postoje iznimke koje potvrđuju pravilo i kolega Van Dalen mi je jučer poslao dokument e, u kojem se osvrnuo na moj prijedlog. E, naravno, ako ne želite da surađujemo, nema problema. Meni je puno lakše odrediti rok za amandmane o kojima ćemo zatim raspravljati i to je to ali ta konačna odluka naravno nije u mojim rukama, nego u rukama mojih kolega. I slažem se s vama, e, predsjedatelju, da je ovo vrlo važna tema. Međutim, e, sada bih prešao na prvi dio, članci 3., 4. i 34. uredbe, odnosno prijedloga uredbe komisije. U tom prijedlogu nalaze se određen broj e, članaka koji definiraju e, ciljeve i svrhu e, i u člancima trećem i četvrtom razrađene su pojedinosti tih ciljeva, tih općih i posebnih ciljeva. A veza između tih članaka je po meni dosta nejasna. I mi ćemo iznijeti razne prigovore E, koji se odnose na sukladnost sa različitim e, okolišnim direktivama, a isto tako postoji određena razina pravne nesigurnosti s tim u vezi. Isto tako ti ciljevi koje je odredila, utvrdila komisija isto tako e, bude određene sumnje zato što su oni zapravo neka mješavina metoda i ciljeva, odnosno e, posebnih ciljeva. A što se tiče obveza u okviru okolišne direktive, direktiva koje sam spomenula ranije, mi moramo e, voditi računa o tome je li direktiva po definiciji dokument koji državi članici omogućuje e, određenu razinu fleksibilnosti kada se jednom prenese u nacionalno zakonodavstvo. I je li to najbolji mogući alat da se ocijenjuje usklađenost sa tehničkim mjerama. E, u, s tim u vezi imamo brojna pitanja, odnosno dvojbe. Što se tiče općih i posebnih e, ciljeva, E, tu mislim e, konkretno na članak treći. E, to je da se maksimum od 50, najveći mogući dio od 5% ulova e, ograniči na određene vrste e, ribe, a mi mislimo da je 5% iznimka za obvezu iskrcavanja. Znači to ulazi zapravo u kategoriju posebnog cilja. i to zapravo prekoračuje u tehničke specifikacije i zato je meni teško pratiti e, tu logiku u tekstu, ali svi ste dobili inicijalni radni dokument i ovako ću ga sažeti. Mislim da moramo razmisliti i odrediti da li nam stvarno trebaju dva različita članka sa općim i posebnim ciljevima i ciljanim vrijednostima s druge strane, dakle članak treći i četvrti. Da li je to zapravo nam, da li nam to stvarno pruža najbolju moguću pravnu jasnoću? Zatim, često se e, spominju okolišni ciljevi, odnosno ciljevi zaštite okoliša. To je u redu, ali to zapravo ispušta e, i zanemaruje određeni e, niz e, prioriteta, odnosno ciljeva za ovaj odbor, kao što su socijalni faktori i gospodarsko-socijalni faktori. Zatim što se tiče procjene e, učinka, e, spominju se poticaji u ovom prijedlogu i to je naravno poželjno, ali zapravo ne možemo E, iz samog prijedloga izvući nikakve konkretne e, prijedloge za e, kako bi ti poticaji izgledali. Znači, spominju se poticaje, ali nema ništa konkretno o tome. Isto tako kad se govori o posebnim ciljevima, oni su ponekad stopljeni u opće ciljeve, odnosno s njima nekako zbunjujuće zajednički prikazani. Mislim da to zapravo nije dobro kada e, uzmemo u obzir šilje ciljeve, odnosno svrhu e, ove uredbe. Isto tako kad se radi o direktivi o vodama, ne znam da li kako je to vezi sa tehničkim mjerama ZRP-a. Nešto o čemu često e, govorimo u ovom odboru odnosi se na mjere i prijedloge delegiranih akata. ovo isto povezano sa procesom suodlučivanja u koji su uključeni parlament i vijeće, jer komisija bi e, odlučivala o okolišnoj situaciji nekog e, e, ribarskog područja i donosila odluke o tehničkim mjerama, ali to bi logično trebalo ulaziti u područje suodlučivanja. Nadalje, još sam neke dvojbe e, našao, još imam neke dvojbe u pogledu ovog teksta, mislim da bi trebalo e, što je bolje, što je, što je više smanjiti automatiku prilagodbu mehanizama. Zato što mislim da se oni ne trebaju smanjivati e, na temelju faktora koji ne ulaze u područje primjene ove uredbe primjerice kad se radi o sporazumima s trećim zemljama. E, da li bi to onda imalo veze sa, odnosno imalo utjecaja na tehničke mjere? Tu smo utvrdili određen broj nepoznanica. I situacija će biti dosta e, komplicirana. Kao što sam e, malo čas rekao ministrici, e, opseg koji mi pokušavamo dati tim tehničkim mjerama je takav da ih želimo pojednostavniti i pojednostavljenje ima smisla, ali morate vidjeti gdje ćete povući crtu kad se radi o pojednostavljenju, odnosno dokle ćete ići, zato što postoje određeni faktori, čimbenici koji E, su specifični e, i morate vidjeti isto dokle ćete ići u regionalizaciji. A ova uredba i reforma za p-a, a e, naravno imaju potpuno smisla, ali nije u potpunosti jasno dokle će ići regionalizacija. Za države članice to je naravno super jer oni misle da će moći na temelju regionalizacije činiti što žele. Ali ako do toga zaista dođe, E, imat ćemo de facto propis koji je koji zapravo nema veze sa pravilima koje mi pokušavamo uspostaviti e, u okviru suodlučivanja. Dakle, u svakom slučaju imate dokument pred sobom i mene više zanima čuti vaše mišljenje. znači, nemam sad neke velike izjave, nego želim, želim čuti vaše mišljenje. E, poslat ću vam e, drugu verziju radnog dokumenta na temelju vaših prijedloga kad ih čujem. Da još jednom ponovam, radi se o vrlo važnoj uredbi koja je, koja pogađa sve nas, koja će pogađati sve nas i mislim da ćemo lako naći zajedničke točke nego točke razmimo ilaženja između nas. Ali ako ćemo imati 350 amandmana, to naravno neće biti nikome u interesu i zato ću ja probati u što ranijoj fazi ugraditi vaše komentare. Hvala Gabriel. Prije nego što dam riječ kolegama, imam ja nekoliko e, komentara opće prirode. Da, e, naravno radi se o dosijeu koji smo svi željno iščekivali i želim vam e, skrenuti pozornost na dva, dvije važne stvari. E, Prvo, povezano sa planom višegodišnjeg upravljanja. Prvo pitanje tiče se delegiranih akata, o tome je Gabriel govorio. Ti su akti važni i korisni, ali mene brine način na koji zakonodavac delegira ovlasti komisiji mi zapravo puno mjesta tu ostavljamo za delegirane akte i to nas lijepo, bez da unaprijed znamo sadržaj tih akata a mislim da bi su zakonodavac trebao tijekom pregovora trebao zahtijevati da dobimo unaprijed neke glavne crte delegiranih akata. Delegirani akti su važni, ali oni moraju funkcionirati u paketu sa temeljnim e, zakonodavnim tekstom. A zatim, e, drugo pitanje koje sam e, htio spomenuti jeste E, znanstvene e, podaci i tumačenje e, znanstvenih podataka. Čuo sam da je za vrijeme trijaloga tumačenje takvih znanstvenih nalaza bilo problematično i zato bi nam komisija trebala unaprijed objasniti i s nama podijeliti sve znanstvene nalaze i sve znanstvene podatke jer mi ne možemo s komisijom razgovarati ako ne raspolažemo istim informacijama i ako nemamo iste definicije. Što se tiče metodologije za delegirane akte, ja ću u devetom mjesecu dati svoje precizne prijedloge e, za rješavanje tog pitanja. Sada ću dati e, riječ e, kolegama. Gospođa Robust. Hvala. Zahvaljujem Gabrielu Crca. Ova metoda na koju cilja Gabriel je stvarno pohvalna. E, meni je stvarno drago, mogu reći da sam sudjelovala na sastanku izvjestelja u Sjeni. Mislim da je korisno e, to što smo pozvali koordinatore. Mislim da je Gabriel odabrao pristup e, koji će biti uspješan. I tako ćemo imati što manje amandmana. danas i u posljednje vrijeme e, stalno se govori o Brexitu. Richard Corbyn u Ujedinoj kraljevini e, i ovdje ima jako puno obaveza nije došao zbog nedostatka interesa, nego zato što je posljednja tri tjedna bio vrlo zauzet ovim pitanjem. Ispričava se i svakako će stupiti u kontakt sa Gabrielom. U svakom slučaju zamolio me da imamo malo strpljenja. Ja kao koordinatorica ipak sam se htjela zahvaliti za ovaj postupak i vjerujem da ćemo zajedno sastaviti dobar dokument. Hvala Ulrike. Marko, ti želiš nešto reći? Kako želiš? Jer ti si izvjestitelj u sjeni. Kako želiš? Izvoliš. Hvala. Biću kratak. Ako sam dobro shvatio ovu metodu koju je Mato e, e, predstavio, mogu reći onda da je ta metoda dobra gotovo nitko nije odgovorio na njegova pitanja, ali mislim da se ovdje radila o trenutku u kojem nismo imali dovoljno vremena da odgovorimo ni pismeno ni usmeno. Ja ću pismeno odgovoriti na pitanja koje je postavio. Jedno pitanje tiče se najvažnije teme danas, a to je shvatiti trebamo li imati dva članka, dakle treći članak sa općim ciljevima i četvrti članak e, sa ciljanim vrijednostima ili nešto drugo. Jer pitanje nije jednostavno. Rečeno je da e, u nekim prijevodima su naslovi ovih dvaju članaka vrlo slični i zato ovdje e, imamo nedostatak jasnoće. Na talijanskom jeziku imamo opće ciljevi i riječ target za četvrti e, članak, dakle ciljane vrijednosti, a mislim da u četvrtom članku trebamo e, navesti precizne brojke, dakle granice maksimalne vrijednosti. Ovdje se govori u jednom slučaju o 5% volumena ulova, a za točku B i C ovdje se navode referentne vrijednosti, nego se upućuje na brojke koje su navedene u drugim zakonskim aktima. Dok pod brojkom 3 mi imamo neke ciljeve koje su malo širi jer se govori o utjecaju koji je smanjen na minimum i tako dalje. Dakle, možemo reći da su tu navedeni opći ciljevi, ali teško je potpuno shvatiti ovu podjelu. Dakle, komisija možda može sada reći koji je bio cilj ove podjele. Još sam nešto htio spomenuti. Želim pitati izvjestitelja je li došlo do ispuštanja socioekonomskih ciljeva jer u ZRP-u cilj je da imamo održivost u zaštiti okoliša i u socijali i u gospodarstvu. Ali mi moramo imati metode ulova kojom ćemo omogućiti održivost resursa. Ako govorimo o zatvorenim zonama, o veličini oka, o e, načinu ulova i ako ovdje spominjemo ribolovni alat, to je zato što želimo sačuvati resurse. A ne želimo utjecati na socioekonomsku održivost, ali ipak e, vjerujem da e, što se tiče ovih eh, tehničkih mjera, mislim da nije nužno imati povezano sa socioekonomskim aspektima. Sad ja to moram još detaljnije proanalizirati, ali mislim da sve to ne bi trebalo utjecati na socioekonomsku drživost, a da to nije samo po sebi cilj. Imam još specifičnija pitanja, ali ja ću ih postaviti napismeno prije ljetne stanke. Hvala. Hvala Marko. Peter van Dalen. ook van mijn kant eh, dank aan... Hvala predsjedniče. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom pristupu. Predsjedniče, što se tiče ovog prijedloga, ja sam uvijek govorio da komisija ima kvalitetan pristup, e, on mi odgovara. Imamo opći pristup, imamo i specifične ciljane vrijednosti, vi omogućavate regionalizaciju, dopuštate e, pokrajinama da čine ono što žele, to je razumno, ali istovremeno vidim da u trenutnom prijedlogu imajući na umu ovdje veliku promjenu a to je obveza iskrcaja. E, pitam se kako smo došli do te točke sa novim aneksima sada. Tu je provedba obveze iskrcaja koja će se morati provesti u Sjevernom moru i drugim regionalnim morima. To je jako važno pitanje. Možda izvjestitelj može komentirati to. Što se tiče specifičnih prijedloga, evo nekoliko stvari e, koje su me iznenadile. E, točka 4.2. Tu se govori o e, poteškoćama u određivanju ciljenih vrijednosti i mjerama. Ako sam dobro shvatio, Radi se o matricama, ne o matrici. Dakle, e, luda je stvar to što tu riječ nisam nigdje drugdje vidio, samo na drugoj stranici, odnosno i na u drugoj točki na stranici broj četiri. Zašto je tu matrica, a ne matrice? matrix na engleskom. Odakle dolazi ta riječ, to je stvarno zagonetka. Za mene možda mi izvjestitelj ili komisija mogu objasniti što im znači ta riječ na engleskom matrix. Budimo jasni. Ovdje e, dolazi do preklapanja sa temeljnom uredbom ali e, je ovdje formulacija nešto drugačija i zbog toga je došlo do nejasnoća. Dakle, trebali biste nam objasniti ovaj tekst jer je e, to kao zagonetka. Zašto niste prepisali tekst iz druge uredbe? Dakle, jako puno ste se e, ovdje zalagali, ali sada smo došli do skliskog terena. I zato gospodin Mato i gospodina Fronte. E, ja mislim da ne bi bilo nikakvih problema da preuzmemo te članke, jer onako kako sada ovdje stoje, oni su zbunjujući. O tome smo već razgovarali prije i to je sada na stolu. To je e, ključno što sam htio ovdje reći. Ako ostavimo članke ovako kakvi jesu, treba ćemo vidjeti kako ćemo o njima odlučivati. Nije rečeno da u ovim prijedlozima neće biti ništa o socijalnom učinku. Gospodina Fronte je rekao da je to glavni cilj ZRP-a. E, mislim da to negdje trebamo unijeti. Ista stvar što se tiče morskih vrsta morski stokovi također su ovdje navedeni to je zbunjujuće. To je članak treći. I najveći problem ovdje, predsjedniče, je u četvrtom članku. Što imamo ovdje? To vrlo jasno, jasno piše ovdje. što se događa sa mjerenim volumenom usputnog ulova koji ne može biti 5%. 5% je maksimalna vrijednost za usputni ulov. Predsjedniče, odakle dolazi ovaj postotak? Gdje je studa, studija izvedivosti, studija utjecaja e, za mješoviti ribolov? to bi bilo stvarno noćna mora ako bismo se trebali pridržavati toga. Dakle, htio bih shvatiti da mi netko objasni koje je opravdanje za tih 5%. A članak 3 i 4, ako ih izbacite, meni će biti drago. Evo, brinem se zbog članka 3 i 4. Oni stvaraju dosta nejasnoća, a taj postotak od 5% nije u redu. Evo tu možemo onda komentirati i ciljeve i ciljane vrijednosti, ali hoće li se te, sve te stvari ostvariti. Sada možda je to pitanje prijevoda, ali ovdje ima mnogo otvorenih pitanja. Moramo osigurati da se ciljana vrijednost dobro shvati. Evo, to bi bilo sve od mene predsjedniče. Pokušao sam biti što jasniji ovdje. Pokušavamo raditi u korist naših ribara. Hvala Nils Torvalds. Hvala predsjedniče. Kao prvo opći komentar. Možda bih mogla sada koristiti e, riječ koja se inače koristi u komisiji, a to je e, rezerva, analitička rezerva. Možda ne bismo trebali govoriti o pojedinačnim elementima, moramo gledati e, na opću sliku. To bi možda moglo biti i opasno. komisija je obećala da će organizirati radionicu i mislim da bi to bilo stvarno korisno da na početku rujna svi sudjeluju u takvoj radionici. Treći komentar koji sam htio dati. E, mi pozdravljamo pristup komisije da se pojednostavi uredba u ovom području jer smo čuli mnogo kritika ranije u vezi sa kompliciranošću i sa detaljnošću ove uredbe. E, što se tiče regionalizacije, svi su o njoj govorili, ali kad govorimo o regionalizaciji, želim reći sljedeće. Nešto što se vrlo rijetko čuje u parlamentu. A radi se o provedbenim aktima, delegiranim aktima i regionalizaciji. Ako sada ulazim u regionalizaciju, mislim da činimo pogrešku E, pogrešku neravnoteže. Jer bez obzira na regionalizaciju, mi sada imamo delegirane akte. E, na, kad ste imali u području poljoprivrede drugu rundu kompromisa, Evo to će nam se opet sada dogoditi. Imat ćemo regionalizaciju i onda ćemo imati ponovno istu raspravu u parlamentu u pogledu delegiranog akta. Evo, mislim da ćemo na taj način samo napraviti cirkus. Mislim da čujem da sam čuo više puta tijekom naše rasprave spominjanje e, kratice ZRP, ovdje u odboru PEŠ. Naravno, moj zao um je to interpretirao kao želju da e, se osvetimo e, u vezi s onome što je do sada odlučivano u vezi sa ZRP-om. I još nešto, neki su govorili o postotku od 5%. ponekad vi izvlačite e, brojke iz rukava ili e, jednostavno ne znamo zašto se izvlači ta brojka. Mi bismo htjeli znati zašto ste izvukli tu brojku kao čarobnjak koji izvlači bijelog zeca iz šešira. E, Gabriel je u dobrim rukama, dao nam je dokumente ovdje u odboru Peš i mi smo odgovorili na sva pitanja, ali ako budemo baš odgovorili na sva pitanja, bit ćemo u klopci. Dakle, oprosti Gabriel, mi smo ipak odlučili da nećemo odgovoriti na sva pitanja u fazu, nego ćemo se na to vratiti u rujnu. Klub Aldea neće baš o svemu odlučivati u ovom odboru ali vodimo raspravu unutar našeg kluba i ako sada kažem ići ću u ovom pravcu ili onom pravcu, vjerojatno bi me netko mogao ustrijeliti, ali evo, to su možda sada teške riječi. To je općenito ono sam htio reći. Mislim da trebamo pronaći dobra rješenja i moramo se vratiti na ideološki pristup ZRP-a. To je sve od mene. Hvala Nils. Jaroslav. Hvala gospodine predsjedatelju. Prvo dozvolite da za zahvalim komisiji na, za uključivanje ovih posebnih vrsta e, mreža u ovaj prijedlog, ali imam nekoliko komentara. Prije svega, Trebaju nam dobre i prave definicije e, mreža je lebda, lebdećih mreža. Bez toga ne možemo e, e, proširiti za zabranu na drugu vrstu opreme osim lebdećih mreža. To je nešto vrlo važno i moramo se ograničiti na određenu opremu za ribolov. Nažalost, ono što predlaže komisija kao definiciju pretjerano zapravo proširuje pojam mre, lebdeće mreže i uključuje i one mreže koje ne lebde same po sebi, a to nije isto što je i lebdeća mreža. Mislim da bi bilo korisno koristiti e, definicije kakve trenutno e, imamo u uredbi vijeća 8.12 e, iz godine 2004. i moramo izbjeći nastojanja da uključimo i one mreže koje se sidre da u plutajuće mreže. Osim toga u članku 10.3 Europska komisija e, kaže da su lebdeće mreže ono što imamo u Baltičkom moru. Obzir, ono što što treba zabraniti u Baltičkom moru. Obzirom na nove definicije, to bi značilo potpuno zabrana za još jednu vrstu opreme i to bi hipotetski imalo e, negativni e, učinak. Takav prijedlog je e, vrlo diskriminatoran obzirom na u usporedbi sa drugim regijama Europske unije gdje korištenje ladećih mreža do 2,5 km se dozvoljava. Ja vjerujem da ova uredba bi se trebala primijeniti na sve vode Europske Europskoj uredbe i bez e, isključivanja Baltičkog mora. Osim toga mislim da ovaj prijedlog je suprotan duhu reforme e, ZRP i to je zapravo napad na male ribarske e, poduzeća u Baltičkom moru. Kao što znate, industrijski ribolov je zabranjen 1992. godine i ja vjerujem da ovaj prijedlog bi trebao još uvijek biti na snazi, no male plutajuće mreže, one koje su manje od 2,5 e, km je ono što koriste mali e, ribari i mislim kad smo radili na ZRP-u pokušali smo pružiti i podršku takvim malim e, ribarima i njihovim poduzećima. Želim vas podsjetiti da ovaj, ova zabrana je u, imala vrlo negativne učinke u Poljskoj na ribarski sektor. E, ribarima je oduzeto osnovnođe za izlov e, lososa i oni su zapravo izgubili e, izvore prihoda. Oni koji su ostali u ribarstvu morali su kupiti dugačke, dugačku užad, odnosno dugačke parangale, a to nije isto kao i plutajuće mreže. Osim toga još nešto prije nego što završim. Želim vas podsjetiti da ovo zabrana u Baltiku nije opravdana iz toga što e, znanstvenici su rekli da plutajuće mreže mogu ugroziti Čak su i znanstvenici napustili tu ideju, prema tome ne znam zašto mi ne bismo također promijenili ovaj, e, ovu zabranu za Baltičko more. E, treba također reći da je ova zabrana uvedena na Baltiku 2004. prije nego što je Poljska postala članicom Europske unije i nismo imali nikakav način da izrazimo svoju e, primjedbu na to svoju negodovanje. Mislim da je vrijeme da revidiramo ovu odluku i ovu zabranu za Baltičko more jer nema smisla diskriminatorna je i zašto samo za Baltičko more ako postoje postoji takva zabrana za Baltik, možda bi i druga mora to isto trebala imati, ali ne kažem to, mislim da je zabrana na Baltičkom moru nešto što bi trebalo promijeniti i trebali smo biti, e, trebalo bi nam biti omogućeno da koristimo plutajuće e, mreže. Hvala. Hvala. Klara. E, Hvala gospodine predsjedatelju. Vrlo kratko morat ćemo raspraviti e, o, o ovome u klubu bez e, izvijesti u sjeni. Nekoliko stvari o, koje su mene dojme. Gospodin Mato je imao jedan iz pitanja od kojih su neka zamke, da tako bi čovjek rekao. ili tri pitanja. Ono što me se dojmilo naročito na negativan način je kako su napisani članci 3 i 4. Ja nisam siguran da je da su ove tehničke mjere nešto što mogu biti specifični općeniti ciljevi. To su naslov i članaka 3 i 4. Neke od definicija, na način kako ja to vidim i nekoliko kolega osim mene su o tome govorili o, jezicima, o prijevodima koji su zbunjujući, ali za mene ja mislim da to ide i dalje od nacrta e, e, uredbe o ZRP-u. <clears throat> Očito je da 5% i to prepreka od 5% kao maksimalni volumen, to smo zacrtali, ali moramo o tome razgovarati jer postoje zapravo vrste koje su izuzetno komplicirane i složene. Ako ih se suoči sa ovim markerom od 5%, Struktura članaka 3-4 kao što su sada, mislim, mislim da treba ići izvan definicije, odnosno idu izvan onoga što imamo u e, uredbi o ZRP-u. Zašto e, ići izvan onoga što imamo u uredbi zrp p-a? Ne razumijem zašto je to potrebno. To su neke kolege rekle. Ne razumijem zašto se ide dalje e, od toga što imamo u osnovnoj uredbi. Recimo, članak tri. oko da se okolišni učinci ribarstva na morska staništa svedu na najmanju moguću mjeru. Govorim o e, e, članku 3 iako je moguće ukloniti tako da ne predstavlja prijetnu stanju očuvanosti tih e, staništa. To je uredba iz 2006. Ne sviđa mi se način na koji je to sastavljeno. Nisam zadovoljna s tim. Osim toga još nešto mi se ne sviđa E, iz, nisu uopće spomenuti društveni i gospodarski aspekti, odnosno socijalni aspekti. O tome je gospodin Matović rekao da treba uzeti u obzir i socijalne aspekte jer uvijek govorimo o održivosti ali također e, sociogospodarstveni aspekti su jednako važni kao i održivi razvoj. Znam da te eh, je ovo uredba o tehničkim mjerama, ali ne smijemo i zanemariti i ovo pitanje. O, još mm, nešto što me se dojmilo, odnosno što sam uočila u članku 34 postoji zahtjev da se treba imati Ako se ne držite ciljeva, radi se o podtočci dva e, izvješćivanje, odnosno izvješće na regionalnoj razini kada se nisu dostigli ciljevi. E, države članice imaju šest mjeseci da podnesu izvješće i reći zbog čega ti ciljevi nisu postignuti. To je pretjerano. Moramo o tome ponovno malo razmisliti i vidjeti da li se taj mandat može odrediti u ovoj uredbi. Evo, to bi bila ta pitanja e, koja sam željela postaviti. Mislim da se tu e, radi o vremenu koje imamo za tehničke mjere i višegodišnje planove, to se preklapa i to je isto tako razlog za zabrinutost treba se i time pozabaviti. Tu je puno toga o čemu možemo razgovarati. Odobravanje za višegodišnji plan. Kako će se to uklopiti u ovo odobrenje za taj višegodišnji plan? Ja mislim da je sustav koji ste uspostavili, gospodine Mato, je dobar ciljevi koje e, imate kao izvjestitelj za e, ovo izvješće, mislim da je to nešto oko čega se moramo potruditi i da bi, se to, da bi to pokrilo sva mora, uključujući i sredozemlje koje ima svoje specifičnosti i svoje probleme. Hvala, gospođo Tomašić. Gospodine predsjedniče, htjela bih istaknuti da pozdravljam napore koji su uloženi u izradu prijedloga uredbe o tehničkim mjerama, odnosno pojednostavljenje postojećeg pravnog okvira koji je od iznimne važnosti. Posebno se zahvaljujem kolegama izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na do sada uloženom trudu. Donošenje ove uredbe važan je trenutak koji svakako zaslužuje našu punu pozornost u odnosu na članke 3, 4 i 34 prijedloga uredbe ukratko bih ocijenila da su ciljevi predetaljno određeni i u tekstu ima nepotrebnog ponavljanja. Osvrnut ću se i generalno na prijedlog uredbe u odnosu na mediteransku uredbu, višegodišnji regionalni plan upravljanja za sjeverni Jadran i regionalni plan upravljanja za Jadran. Donošenje uredbe o tehničkim mjerama ujedno je i prilika da se nadopune i unaprijede odredbe mediteranske uredbe, uzimajući u obzir specifičnosti pojedinih regija. Potrebno je dodatno uskladiti definicije iz prijedloga ove uredbe i mediteranske uredbe. Prvenstveno to se odnosi na definiranje povlačnih alata. Pored toga potrebno je dodati definiciju obalnih potegača koje se bitno razlikuju od danske potegače koja je definirana prijedlogom ove uredbe. Njima se rukuje s kopna ili s plovila koje je privezano za kopno. Odredbe mediteranske uredbe predviđaju mogućnost derogiranja na zahtjev pojedine države članice na temelju nacionalnog plana upravljanja. Budući da prijedlog uredbe o tehničkim mjerama stavlja van snage članak mediteranske uredbe, koji se odnosi na mogućnost odstupanja, a zadržava obvezu izrade nacionalnih planova, nije potpuno jasno kako bi ovaj sustav funkcionirao. Također, ne slažem se s odredbama da sve mjere donosi komisija putem delegiranih akata. Želim istaknuti važnost prepoznavanja tradicionalnih priobalnih alata koje se koriste za ulov vrsta za koje je potrebna manja veličina oka mrežnog tega od propisnih 40 mm, dakle mreže potegače, migavice i girarice koje sudjeluju u priobalnom ribolovu i za koje ću putem amandmana predložiti izuzeće. Također predložit ću izuzeće i za mreže plivarice koje ciljaju srdele, budući da je to od izuzetnog značaja za ribarstvo Republike Hrvatske i hrvatske ribare. Hvala lijepa. Hvala gospođo Tomašić. Više se nitko ne javlja za riječ, zato ću sada dati riječ gospodinu Gramu iz komisije. Hvala na vašim komentarima. Vrlo je jasno da ste napravili detaljnu analizu ovoga prijedloga, a to cijenimo. Puno je općenitih komentara koje smo već e, čuli. Ja ću pokušati odgovoriti prije svega kad govorimo o pitanju članka članaka 3, odnosno e, ciljeva u njima objective versus targets. Ono što pokušavamo napraviti u članku 3 Pokušavamo reći što na, nastavimo postići tehničkim mjerama. Tehničke mjere su zaista pravila koja upravljaju o, E, o time kako, kakva je interakcija između ribarstva i ciljenih ribljih vrsta, odnosno zaštićene vrste, habitati i e, usputni ulov. Ono što pokušavamo je pokušavamo obuhvatiti sve različite e, elemente tehničkih uredbi koje su relevantne za ove tri ključne stvari. Dakle, što nastojimo na, na e, postići e, samom uredbom? To je to e, i ciljevi je ono što želimo, kakve specifične stvari želimo postići putem uredbe. Do sada tehničke mjere su bile prilično labave i ciljevi nisu bili u skladu a e, ciljevi su bili da se zaštite mlade i zaštićene vrste mlade e, jedinke i zaštitne vrste i kako postići te ciljeve jer sami ciljevi su kvalitativni a ne kvantitativni dio procesa e, ekstensivnih konzultacija kroz koje smo prošli i jedna od snažnih poruka koje smo dobili je da pokušamo E, usvojiti e, pristup koji se bazira na rezultatima. Do sad smo bili perspektivni rekli smo ribarima kako da popravljaju mrežu, kako da je ispletu, a ali ono što želimo je da e, im kažemo kako treba izgledati njihov ulov, a ne kako da im izgleda oprema i to vrlo detaljno kako bismo dobili pristup koji se temelji na rezultatima, moramo imati nekakvu razinu rezultata s kojima možemo usporediti ono što želimo postići. To je e, osnovni cilj članka 4 i osnovna njegova namjera. Netko je spomenuo bijelog zeca i šešira i 5%, pokušat ću objasniti o čemu se tu radi definiramo bilo koji cilj, bilo da se radi o brzini ko na cesti ili bilo što drugo. Moramo imati nekakav početak, nekakvo ishodište. E, posto je ono što se e, odnosi na osnovni e, iznimku u uredbi i i sve iznad 5% e, i ulova e, pojedine vrste je dio e, mogućnosti prodaje. Znači to je logično ishodište i broj od kojeg ćemo početi. Također smo čuli komentare nedostatak target odnosno ciljeva uh, u člancima 4b i c koji se odnose na uh, morske sisavce i morski okoliš. Uh, radi se o tome da um, tu nemamo dobro, dobro definirane ciljeve u nekim regijama, recimo na Baltičkom moru. Preporuka je maksimalnog ulova od 1,7% i e, tako da se e, dozvoli razvoj tih pragova koje ćemo e, usvojiti i primijeniti. A isto tako je za široke okolišne ciljeve, oni još nisu uspostavljeni do detalja. Radi se o mogućnosti da se i za to stvori mjesto kako se stvari budu razvijale i odvijale. Puno vas je reklo da e, pokušavamo e, pojednostaviti regionalne uredbe koje su kompleksne mi imamo sjeveroistoist, znači Atlantik, pa Baltičko more, pa e, sredozemlje, e, namjere da dođemo do jednog jedinog dokumenta obuhvaćajući sve ovo i, i da je dobijemo jedan zakon koji će biti važeći u cijeloj Uniji. Taj proces, mislim, Namjera je da se stvari pojednostave, a proces je kompliciran jer postoje različite eh, definicije eh, eh, plutajućih mreža, vlačnih mreža. Pokušavamo taj proces pojednostaviti i rafinirati tako da imamo eh, iste definicije mreža na Baltiku i svakdje drugdje. Pokušali smo ne izmijeniti eh, uredbe koje imamo u tehničkim odredbama. Uzeli smo odredbe iz Baltičke uredbe i ugradili ih u prijedlog i to je zapravo eh, objašnjenje za to. Što se tiče E, ovlasti komisije i država članica e, moramo se prisjetiti da je ono što smo pokušali napraviti da je da dobijemo fleksibilnost e, ribarstvo je dinamično i stvari se vrlo brzo E, mijenja, imamo obavezu iskrcavanja koja sada postoji e, i, važi za sve što znači da sami ribari se moraju brzo prilagođavati ono što pokušavamo napraviti sa regionalnim e, a, aneksima je da postignemo tu fleksibilnost. Morate imati na umu da je sadržaj aneksa kakvi su sada E, će biti podložni e, su odlučivanju. Znači pokušali smo postići osnovne standarde, to je ona razina selektivnosti koje imamo u različitim regijama i ne želimo e, da se to uruši, da se to promijeni ali da to postane barem minimalnim standardom za svaku od regija. To će se suodlučivati ako pojedina ribar ili skupina ribara se okupe i razviju nove ili alternativne mjere ribarenja koje odstupaju od ovoga zbog toga što će imati e, bolji ulov, a manji učinak na okoliš, e, namjera je da se e, omogući ta fleksibilnost kako bi ti ribari mogli na taj način djelovati. Ovo su zapravo elementi koji su sveobuhvatni. Mislim da sam se uspio osvrnuti na sve komentare koje sam čuo od vas, e, ali kao što sam rekao, e, namjera je bila da se e, unese ko, ko je nešto što će dovesti do rezultata, odnosno do analize na rezultatima i da svi znaju što e, se očekuje od e, e, ribara i i da im se daje mogućnost fleksibiliteta i prilagodljivosti. Ja sam pribilježio i komentar o članku 34 da postoje za države članice vrlo oštar zahtjev za izvješćivanje Mm, da se e, smanji e, razina neželjenog ulova. Mislim da nam je to svima u interesu. Hvala. Merci beaucoup. Hvala vam. A kada bi gospodin Enjasto Petado bio ovdje umjesto vas, a, e, Mislio sam, e, odnosno, da bi on mogao biti ovdje, ali on je zapravo odselio u Washington i tamo će predavati. Možete ga pozdraviti u naše ime i prenesite mu koliko nam je bilo zadovoljstvo raditi s njime. Evo, to sam htio reći prije nego što predam riječ ponovo izvjestitelju da nam e, iznese kratki zaključak. Hvala lijepa. Hvala svim kolegama koji su se javili za riječ. Bilo je mnogo komentara, hvala vam na njima. Drago mi je da se slažete s time da e, sam dobro obavio svoj dio posla za sada i želim vam zahvaliti svima vama koji ste rekli da ćete nastaviti raditi na ovom prijedlogu. E, gospodin Torvald i gospođa Aguilera su govorili o zamkama, odnosno trik pitanjima. Oni možda nisu dobro shvatili što sam ja htio reći ili se možda nisam najbolje izrazio. Ali evo, pitam gospođu Aguileru, e, na koje ste to trik pitanja mislili? Nisam siguran da to vidim. E, sve što sam htio učiniti ovim dokumentom jest s vama podijeliti svoje zamisli, te zamisli sam zapisao to čak nisu ni pitanja, to nisu formalna pitanja, to nije neki formalni upitnik, to je upravo suprotno. E, imao sam neke ideje, o njima smo razgovarali, e, postavljali pitanje, hoćemo li zadržati članke 3 i 4 ili imati 3a i b ili 3a, e, b i c ili 3 i 4a i b. To su samo bila ovako pitanja, e, kako ćemo ih zvati, ciljevi, e, ciljanje vrijednosti, e, to su samo ovako bile moje misli koje sam s vama htio podijeliti. Ja želim reći gospodinu Torvalcu da kada E, se fokusiramo na članke treći i četvrti ne znači da zanemarujemo širu sliku, nego upravo zahvaljujući ovim člancima tri i četiri koji su ciljevi cijele uredbe se bavimo upravo tom općom širom slikom e, same uredbe mi samo pokušava samo je pristup bio da e, se bavimo tekstom dio po dio, da bi nam bilo lakše s njime se uhvatiti u koštac. Evo, to je bila moja vizija, moja e, zamisao. Ali u svakom slučaju vaše tumačenje nije u skladu s mojom intencijom, onim što sam htio postići. Ali slažemo se s brojnim e, idejama. Gospodin Van Dalen je rekao da bi se htio riješiti i trećeg i četvrtog e, članka. E, govorili smo o ciljevima ZRP-a, to, to ste vi rekli gospodine Van Dalen, ako ih imamo u uredbi o ZRP-u, zašto bismo ih ovdje ponavljali? E, ja bih volio, odnosno bilo bi mi draže da nam je komisija dala malo više detalja o samom prijedlogu. Možda smo ovaj e, trih upitnik, e, da se tako našali, mogli, mogli poslati komisiji, da je komisija se mogla pripremiti da nam odgovori na ova sva pitanja. E, kad se radi o 5%, primjerice kad se radi o ograničenju brzine, na e, autocesti, znači imamo e, ograničenje od 120, a e, ne ispod 50 km na sat. Znači potrebni su nam određene referentne vrijednosti, neke granice. To je sve što sam htio time reći. Što se tiče pojednostavljenja, mi svakako se zalažemo za pojednostavljenje, ali eh, ne znamo nužno dokle smijemo ići, jer kada pojednostavljujete možete eh, u teoriji eh, u želji da pojednostavite sve strpati u isti koš e, i sve pojednostavniti i sve generalizirati, a onda se specifični aspekti pojedinog pitanja uopće ne uzimaju u obzir. Zatim što se tiče regionalizacije i delegiranih akata. Mm, moramo shvatiti da regionalizacija e, nije e, bjanko ček parlamentu E, dakle, kad komisija govori o fleksibilnosti, naravno da smo mi svjesni da je potrebno ostati fleksibilan, ali fleksibilnost može biti izlika da se ne pozabavimo pravim problemama. Znači, fleksibilnost da, ali ne na uštrb kompetencije, odnosno nadležnosti parlamenta. Klara je zatim govorila o vremenskim e, rokovima. Imamo opći e, vremenski okvir, a vidjet ćemo kako će se razvijati planovi. Onda, ovisno o tome, ćemo mi razraditi detaljniji vremenski plan za tehničke mjere, ali naravno to ćemo prilagođavati uz put. Što se tiče višegodišnjih e, planova i tehničkih mjera, naravno te vremenske rokove i planove ćemo prilagođavati usput. E, zatim e, da odgovorim e, na ono što je rekao gospodina Fronte. Želim vam zahvaliti na komentaru. Ova moja pitanja su postavljena, tako rekuć, vise u zraku a očito je da smo mi samo htjeli zaista provjeriti da li su nam potrebni ovdje različiti članci ili ti različiti članci vode do zabune. Zatim, gospodine predsjedatelju, što se tiče delegiranih akata i znanstvenog mišljenja, da u potpunosti se slažem s vama, znanstvena mišljenja često um, predstavljaju problem jer ih komisija koristi kad im se sviđaju, kad im se ne sviđaju znanstveni nalazi onda ih ne koriste. Ali ja mislim da su analize i mišljenja koje nam daju znanstvenici uvijek e, korisni. Evo, nadam se da sam uspio odgovoriti barem na većinu vaših e, pitanja. Radujem se svim našim raspravama, razmjenama u budućnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja, e, ja E, ću vam odgovoriti. Hvala gospodine Mato, e, ja želim da nastavimo na dugo i široko raspravljati o delegiranim aktima. A sad samo da odgovorim e, gospodinu Mato da ga zadovoljim. Ne, ne, to ćete u četiri oka. Da, ok, to, to ćete u četiri oka obaviti. Sada prelazimo na točku 16. Radi se o akcijskom planu Europske komisije, odnosno Europske unije za stubijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom. Izvjestitelj je gospodin Serao Santos. Danas ćemo održati kratku e, razmjenu gledišta. Ispričavam se, nemamo vremena, zato moramo biti brzi. Hvala gospodine e, predsjedatelju. Djeco, djeco, tišina! E, vi mladi tamo. Ako ćete izaći, izađite odmah. Ajmo, idemo. Tko izlazi, neka odmah izađe. I to u tišini, molim vas. Već je pet i deset. podsjećam vas. Ja gledam na sat. Dobro? Dobro, molim vas, nastavimo. Izvoliš, Ricardo. Hvala, hvala gospodine predsjedatelju. Radi se o E, izvještaju koji je u nadležnosti odbora za zaštitu okoliša, ali zbog očitih e, razloga odbor za ribarstvo ima mišljenje u pogledu ovog teksta. Pitanje krijumčarenja odnosno nezakonite trgovine divljom faunom i florom je važno e, pitanje e, jer se radi o trgovini koja može doseći 20 milijardi eura. I unatoč svih mjera i aktivnosti koje smo poduzeli, e, dolazi do ponavljanja prekršaja E, došlo je e, do povećanja krijumčarenja e, bjelokosti i tropskih vrsta drveta. Nisu shvatili ono što ste rekla na španjolskom. Dobro. Što se tiče, dakle, akvatičkih vrsta. Sjećam se da je pred e, nekoliko mjeseci u parlamentu održana radionica o e, divljoj fauni i flori i bili su prisutni i UNESCO i WWF, ali nikad nismo govorili o e, vrstama koje žive u vodi. Kod nas postoje brojne vrste koje žive u e, vodi i koje, e, kojima se e, krijumčari, primjerice jegulje, zatim kornjače, koralj, crveni koralj, E, znači postoje vrste za koje postoji zakonit ribolov, ali i za koje postoji nezakonit ribolov Zatim crni koralj koji je e, vrlo prisutan e, na Mediteranu i sjeverozapadnom Atlantiku. Isto tako se radi o vrsti kojom se često E, koje je često predmet nezakonite trgovine. Isto tako postoje vrste e, koje su često usputni ulov, a premda Europska unija e, predvodi aktivnosti za zaštitu divlje faune i flore, koja živi u moru e, i u Europskoj uniji se suočavamo s ovim problemom. E, nezakoniti, neprijavljen ulov e, jegulje u vodama Europske unije za izvoz na azijska tržišta prešao je zakonitu kvotu. I ti nezakoniti ulovi su sigurno razlog za smanjenje lokalne populacije od 80 posto. Znači, europska jegulja je klasificirana kao e, teško ugrožena vrsta. Radi se o životinjama koje se prodaju u Aziji i dostišu cifre od 1500 eura po kilogramu u Aziji. Što se tiče ovog akcijskog plana, dozvolite mi da vam kažem da je ovaj dokument relevantan i ima određene pozitivne aspekte i mislimo da će dovesti do bolje koordinacije između različitih administrativnih tijela i aktera i rezultati su već vidljivi. Isto tako, e, dozvolite da vam e, predstavim određene glavne crte mog e, mišljenja. Znači, mi ćemo pozdraviti sve ove mjere, ali ukazati na to da trebamo imati više detalja i veći naglasak, naglasak staviti na NNN ribolov. E, i isto tako na važnost i ulogu Europske agencije za kontrolu ribarstva. Ovaj e, dokument je e, orijentiran zapravo na nevodene vrste E, odnosno na kopnene vrste i zato je jedan od velikih nedostataka ovog akcijskog plana nedovoljan naglasak na e, morske vrste i e, sljedivost se isto tako treba naglasiti. Zatim što se tiče ovog akcijskog plana potrebno je dati potporu proizvodnji koja smanjuje pritisak na najosjetljivije vrste i koja omogućuje nesmetani razvoj e, prirode. Primjerice jegulja koja se e, uzgaja za izvoz, ali i e, za Europu. Uh, zbog uvjeta koji trenutno vladaju, jegulja se ne mrijesti u zatočeništvu i to predstavlja e, konkretan problem. Zatim akcijski plan ne vodi dovoljno računa o sektoru zaštite okoliša, ali mi planiramo predložiti e, izmjene koje bi bile usmjerene na povećanje svjesnosti. Isto tako predlažem da se identificiraju financijski izvori, kvantificirani financijski izvori za svaki od aktivnosti, odnosno svaku iz akcija iz ovog akcijskog plana. Znači da se točno vidi koliko novca će se povući odakle za koju mjeru. Ciljevi su e, zaista plemeniti, ali kako bi se oni ispunili potrebna je e, suvisla koordinacija na europskoj razini, a bome i e, značajan proračun. Hvala Ricardo, ima li kolega koji se žele javiti za riječ? Marko? Molto brevemente. Hvala, bit ću kratak. Bio sam izvjestitelj u Sijeni i za ovo izvješće i za izvješće o CITES-u jer to je konvencija iz Vašingtona u zaštiti vrsta. E, slažem se sa gospodinom Siravom Santosom, gotovo se nikad ne govori o morskim vrstama, odnosno o vodnim vrstama i drago mi je da smo našli argumente za to jer smo prošli put govorili o tom dosjeu i pitali smo se je li to u nadležnosti odbora PEŠ, a jasno je da je to bilo u nadležnosti odbora PEŠ. Želim reći samo dvije stvari, podcrtati ih jer ja sam izvjestitelj i o toj temi, pa ću o tome govoriti u drugoj prilici. E, prvo što bismo trebali napomenuti je što u ovom trenutku postoje e, veliki pritisak na velike rijeke, na rijeci Pad na primjer u Italiji, ali to je problem koji dolazi iz daleka jer isti postupak učinjeni za Dunav gdje ilegalni ribari love ribu e, nezakonitim metodama, čak mafijaškim metodama i isključuju iz ribolova one ribare koji ribu love na legalan način. I na ilegalan način te životinje transportiraju na istok, sjeveroistok Europe. To je problem koji postoji za velike rijeke i mislim da na to treba uputiti u ovom dokumentu i ja mogu tu dati svoj doprinos. I htio bih još e, dodati još jednu sugestiju, ne znam je li to sad relevantno. E, postoji jako važno oduzimanje iz mora nekih vrsta riba koje su e, pogodne za akvarije. Vrlo često se morske vrste ne raznažaju u akvariju. Pretpostavljam da je takvo uzimanje ribe legalno, zakonito, ali trebali bismo uzeti u obzir postoji li ikakva ilegalnost u ovoj vrsti prometa, ovakvim vrstama. Hvala. Hvala, Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Nezakonita trgovina divljom faunom i florom postala je jedna od najunosnijih aktivnosti organiziranog kriminala na svijetu a u nekim područjima do te mjere je prisutna da se njome ugrožava nacionalna sigurnost. Procjenjuje se da zarada od te vrste trgovine iznosi između 8 i 20 milijardi eura godišnje. Posljednji podaci govore o tome da je između ostalog nekoliko tona vrlo ugroženih vrsta jegulja nezakonito prodana iz Europske unije u Aziju. Želim istaknuti presudnu važnost Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore kao glavnog međunarodnog instrumenta za reguliranje zakonite i suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom te od njih dobivenim proizvodima. Akcijski plan Europske unije sadrži niz mjera koje trebaju poduzeti institucije Europske unije i države članice kako bi se osigurala učinkovita borba protiv trgovanja divljom faunom i florom potreban je sveobuhvatan i međusektorski pristup na svim razinama uključujući i korištenje svih relevantnih nacionalnih politika i instrumenata također važna je suradnja matičnih ciljanih i tranzitnih država ključnu ulogu u borbi protiv trgovanja divljom florom i faunom imaju carinske kontrole i carinska tijela čije kapacitete je potrebno dodatno ojačati. Mjerama koje proizlaze iz akcijskog plana potrebno je osigurati jačanje borbe protiv nezakonite trgovine ugroženim vrstama koralja i jegulja kao i svim ostalim ugroženim vrstama u području ribarstva. Također potrebno je osigurati usklađenost mjera s odredbama Europske unije zakonodavstva koje se odnosi na nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov. Hvala lijepa. Merci, Madame Hvala, gospođo Tomašić. Ako nema drugih javljenja za riječ, sada dajem riječ gospođi Peterson u ime komisije. Hvala, zovem se Emanuele Mer. Želim se zahvaliti na ovoj raspravi o akcijskom planu Europske unije protiv krijumčarenja divljih vrsta. Mnogi su govornici danas pocrtali da se radi o vrlo profitabilnoj aktivnosti kriminaliteta na međunarodnoj razini, a to je prijetnja bioraznolikosti, ali i prijetnja sigurnosti u nekim pokrajinama. To također podriva naše napore da imamo dobro upravljanje e, u e, suradnji za razvoj. Mnogi su rekli da je krijumčarenje nešto što e, obuhvaća ugrožene vrste, životinske vrste i biljne vrste, uključujući i morske vrste. I imamo i primjer jegulje koji je prilično relevantan. Zato E, Europski parlament 2014. godine nas je pozvao na to što smo i učinili i u veljači ove godine mi smo e, izradili ovaj akcijski plan. Imamo 32 mjere koje će se provesti, proveće ih Europska unija, ali i države članice od sada pa do 2020. godine. E, mi ćemo se koncentrirati na prevenciju krijumčarenja, na smanjenje ponude i potražnje e, divljih vrsta i također se želimo koncentrirati na provedbu postojećih pravila radi borbe protiv kriminaliteta. E, želimo surađivati sa Europolom i također želimo ojačati našu suradnju i suradnju sa različitim državama svijeta. E, država sa juga, država podrijetla, država tranzita i država odredišta. Europska unija ima široku politiku protiv e, i u, u ribarstva, odnosno NNN ribarstva i vjerujem da će ovaj akcijski plan i e, ta politika protiv ovakvog ribarstva se međusobno podupiru. Na primjer, kad je spomenut akcijski plan za dobro upravljanje i za borbu protiv korupcije u e, državama podrijetla, e, rečeno je da trebamo surađivati i mi smatramo da možemo ojačati e, ove napore protiv ribolova NNN. Također uzimamo u obzir i zaštitu morskih vrsta u sljedećoj e, konferenciji stranaka potpisnica CITES-a koja će se održati u Južnoafričkoj republici e, krajem rujna i početkom listopada. E, do sada je vijeće dalo svoju podršku i to 20. lipnja i mnogi e, e, odbori Europskog parlamenta rade na e, tom pitanju. Mi očekujemo vaše sugestije, posebice što se tiče uključivanja vaših prijedloga u proračunski postupak. Ja, mi imamo namjeru pocrtati važnost e, krijumčarenja divljih vrsta i riješiti ovaj problem zajedno s vama. Zahvaljujem na pažnji. Hvala gospođo Emanuel Mer i molim vas pozdravite gospodina Keneta Petersona vi predstavljate opću upravu Envi, on je iz eh, opću Mare, ali eh, ovo je pitanje koje vas eh, povezuje. Sada riječ dajem Rikardu. Hvala, bit ću kratak. Htio sam jednostavno podcrtati da je ova inicijativa akcijskog plana stvarno za svaku pohvalu. Nadam se da će se to konkretizirati e, akcijom i paneuropskom kontrolom. Trebamo više koordinacije na europskoj razini za borbu protiv ove, ovog krijumčarenja divljih vrsta. Drago mi je što sam čula da kolega Marko Afronte, izvjestitelj eh, u Sjeni za Envi, da će on sudjelovati u pisanju ovog dokumenta. Mislim da je to važno. Zato što je odbor Envi nadležni odbor, mi smo ovdje nadležni samo za mišljenje. I mislim da ćemo moći uz međusobnu suradnju popuniti ovaj jaz, ovu eh, neprisut, riješiti ovu neprisutnost morskih vrsta u dokumentu. Čestitam eh, Europskoj komisiji na ovom dokumentu koji je predstavila i koje je parlament, Europski parlament tražio. Imamo solidnu suradnju, plodonosnu suradnju i želimo svi zaštititi bioraznolikost i eh, stati na kraj krijumčarenju divljih vrsta. Hvala. Hvala Ricardo. 8. rujna ćemo održati razminu gledišta, a nakon toga ćemo znači, raditi po programu. Sada ćemo e, održati raspravu e, in kamera za da raspravljamo o Brexitu. Ako želite, jedno 20-30 minuta, dakle ako ne želite e, sudjelovati u toj e, raspravi zatvorene za javnost, e, molim vas izađite i vratite se za 20-30 minuta. Predsjednice, imali smo još jednu točku na dnevnom redu, ako se ne varam. Imali smo karakteristike ribarskih plovila o tome ćemo govoriti odmah poslije, nakon ovoga. Jer u svakom slučaju komisija mora biti prisutna i e, za raspravu o karakteristikama ribarskih e, plovila i e, na izlaganju o delegiranim i provedbenim aktima. Želite da to sad obavimo, komisija? Ok, ako želite, e, onda ćemo sada o tome govoriti. Znači, odmah ćemo dati riječ e, gospodinu Kunu. Izvoliš, Werner. Ja, e, es geht um den Tagesordnungspunkt. Hvala. Dakle, ovdje imamo točku na dnevnom redu gdje trebamo imati definicije karakteristika ribarskih plovila, prijedlog e, komisije, predstavljanje prijedloga komisije. Ja sam e, proanalizirao ovaj prijedlog što se tiče karakteristika ribarskih plovila E, uredba 2930 iz 86. To je uredba koja je regulirala te karakteristike. E, sada mi trebamo ažurirati ove odredbe i imati jasniju viziju kako kodificirati ovaj akt. Mi moramo sada imati sistematsku preinaku ovih elemenata koji se tiču našeg predmeta. Što se tiče samog sadržaja, nema velikih promjena. Međutim, što će se ovdje mijenjati? E, međunarodne dimenzije koje su predviđene dokumentom 69, sigurnost e, naših plovila, Tore Molino 77, tu smo također u domeni Međunarodne pomorske organizacije, to su referentne točke. Osim toga imamo mm, ugovor iz Lisabona. Parlament će imati mogućnost ulaganja prigovora i reakcije u slučaju tehničkih izmjena. U prilogu imamo dimenzije, dužinu, tonažu, e, snagu motoru, dokumentaciju i uredbu 29.3086 trebamo ukinuti i zamijeniti ovom novom uredbom. Ja sam e, inženjer brodogradnje i zato mi je jako drago što sam imao mogućnost baviti se ovim e, dokumentom i nastavit ću suradnju sa komisijom zato što smo krenuli pravim putem. Hvala. Sada odmah dajem riječ komisiji. Hvala predsjedniče. Ja se zovem eh, Bogdan i ja sam eh, član eh, pravne službe komisije i ja želim predstaviti ovaj prijedlog. Cilj prijedloga je da provedemo kodifikaciju uredbe 29.3086. istovremeno, mm, mi želimo učiniti veliku promjenu, to je članak 5.3 što se tiče delegiranih ovlasti komisije za prilagodbu zahtjeva za e, trajnu snagu motora. E, to je kodifikacija koja se treba pretvoriti u tehničku prejinku. Hvala. Zahvaljujem. Želi li još netko uzeti riječ? Gospođo Tomašić, izvolite. Hvala lijepa ja sam samo htjela na brzinu reći da posebno podržavam postupke kodifikacije čiji cilj je pojednostavljenje prava Europske unije kako bi građanima bili što jasniji načini za ostvarivanje svojih prava koja su im dana. Ukoliko su brojne odredbe određenog propisa više puta mijenjane, propisane u različitim aktima, stvara se pravna nesigurnost i upravo zbog toga je izuzetno važan postupak kodifikacije. Hvala lijepa. Hvala. Eh, Hvala. Ja ću također biti što kraća. Ja sam izvjestiteljica u, Sjeni za ovaj dokument i u ime svog kluba želim reći sljedeće. Sigurna sam da ću jako puno naučiti od gospodina Kuna u sastavljanu ovog akta. Pojednostavljenje i pojašnjenje je nešto što se uvijek treba prihvatiti objeručke. ručke uredba je e, tehničke prirode, tu ima stručnih elemenata, još uvijek je analiziramo i e, zato zasigurno, kao što sam već rekla, ja ću mnogo naučiti od gospodina Kuna, ali u ovom trenutku mi prikupljamo podatke imajući na umu stručnu prirodu ove uredbe. To je kompleksan proces. E, trebamo mnogo podataka kako bismo donijeli odluku. Hvala. Hvala. Prije nego što ponudam riječ Werneru, htio sam samo podsjetiti na to da se radi o zakonodavnom izvješću koje je jako važno zato što karakteristike ribarskih plovila su vrlo značajno pitanje i zato moramo biti vrlo oprezni. Werner, izvoli. Hvala lijepa. E, jako mi je drago što je ovo izvješće izazvalo toliko zanimanja, jer mi na europskoj razini moramo E, imati kontrolu nad našom flotom. Moramo primjenjivati iste kriterije, tonažu, snagu motora, dokumentaciju, e, e, sami pogon. Znači, svi ti kriteriji moraju biti ujednačeni, a onda možemo govoriti o pogonskoj snazi, o drugim parametrima. Komisija je objasnila da je definicija jako važna zato što je došlo do tehničkog napretka u međuvremenu i moramo to imati na umu. Ne radi se samo o ulovnim tehnikama nego i o sigurnosti ribarskih brodova i posada. E, brodovima se treba lako upravljati, moraju imati prikladne e, radio uređaje, u slučaju nesreće moraju imati e, opremu za hitne slučajeve i zato je sigurnost ključan element. Iako mi je drago što ćemo moći surađivati. Hvala. Kolegica Bilbao je tražila riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjednik će bit ću kratka. Htjela sam samo reći da smo mi kao klub e, ALDE za pojednostavljenje i za prilagodbu. Sve je to u skladu sa inicijativama koje poduzimamo. To je e, stručan dosje. Vidjeli smo nedavno koje su reperkusije na ribarstvo ovakvih dokumenata i zato mi je drago što ćemo u budućnosti moći raspravljati o tom pitanju. Mi ćemo svakako e, poboljšati i ojačati naše stajalište kao klub i to ćemo učiniti vrlo skoro. Oprostite, evo nisam primijetila da moram zatražiti riječ prije. Hvala, nema problema. E, zahvaljujem na sudjelovanju u ovoj raspravi. E, sada, Werner, imaš mnogo posla i siguran sam da ćeš postići dobre rezultate. A sada e, ćemo imati dio sjednice iza zatvorenih vrata. Molim sada komisiju koja ne želi e, uzeti riječ tijekom ovog dijela sastanka da pričeka vani u hodniku. Jeste li htjeli govoriti o delegiranim aktima sada? E, Komisija ne želi govoriti o Brexitu jer izgleda da je zabranjeno, ali onda žele odlučivati o tome e, koji će biti redoslijed točaka na dnevnom redu. Pet minuta, molim. Izvolite. Nemamo delegiranih akata koji su nam preneseni. Komisija je unatoč tome željela predstaviti e, tražene izmjene. Uvijek e, mi daju izmjene za delegirane akte, za demerzalne vrste i za sjeverne vode. I onda imamo i delegirani akt za e, pelagijski ribolov. Dao sam riječ Maj, ali nije tu. Gospodinu Dogas, e, ako sam dobro izgovorio vaše ime, izvolite. Hvala predsjedniče što ste mi dali mogućnost da obavijestim zastupnike o tome gdje stojimo sa ovim planovima za odbačeni ulov. Kao što je već rečeno imamo četiri plana za odbačeni ulov i mi se temeljimo na zajedničke preporuke država članica koje imaju interesa u tome. E, savjetodavni odbori su e, dali mogućnost državama članicama da komentiraju i da daju mišljenje o nacrtima preporuka. Planovi za odlučeni ulov će komisija usvojiti na temelju članka 15. temeljne uredbe, a u ovom članku piše da se komisiji daje ovaj delegirana ovlast i delegirani akti. Dakle, prvo su ovdje države članice učinile to što su u neke vrste ribolova uključene u obvezu iskrcavanja. E, I opisani su ovdje alati, veličina oka mreže i e, ulovi za pojedine veličine e, ribarskih plovila. Osim toga, im, uzeli smo u obzir znanstvene podatke i pokušali smo uspostaviti e, neke, neka izuzeća. I tu imamo izuzeće de minimis. Htio bih vas obavijestiti o sada o postupku. 14.7. imat ćemo sastanak e, skupine stručnjaka, imat ćemo predstavnike Europskog parlamenta i država članica. Oni su pozvani na ovaj sastanak stručnjaka gdje će imati mogućnost komentirati, a komisija će primiti na znanje njihove komentare. Paralelno u zajedničkim preporukama država članica e, one su poslane STSF-u i oni planiraju imati sastanak u e, drugoj polovici ovoga mjeseca i očekujemo da ćemo dobiti rezultate tog sastanka za dva tjedna od danas. Komisija želi finalizirati planove za odbačeni ulov sredinom rujna i očekuje da će biti usvojeni preneseni parlamentu i vijeću sredinom listopada. Nakon toga ćemo imati e, razdoblje za prigovore a očekujemo da će stupanje na snagu biti 1. siječnja 2017. godine kako bismo još učinili korak dalje u pogledu primjene obveze iskrcavanja kako bismo zaštitili određene riblje vrste. Hvala. Merci beaucoup. Y a-t-il des collègues qui veulent intervenir? Hvala puno. Ima li još netko tko želi intervenirati o delegiranim aktima? Ne, zahvaljujem. Onda sada... Kamo idete? Merci d'être venu. Hvala. Hvala. što ste došli. Dobro, doviđenja. Dobro, vi koji ne sudjelujete u raspravi zatvorenoj za javnost, molim vas